Mes chers collègues, mes dragi kolege i dragi prijatelji koji ste prisutni ovdje s nama, oprostite, malo sam si uzeo vremena. Sa uh, admiralom e, koji je znači nadležan za talijanske obale sam razmijenio nek, bilateralno neka promišljanja. Pozdravljam znači prisutnost e, admirala i njegovih e, suradnika, također pozdravljam i prijatelje i francuske prijatelje i kolege, htio sam reći skoro bretonske prijatelje koje dolaze iz e, regije Loire Atlantique, iz Nanta. Dolazimo do 15. točke našeg dnevnog reda. Radi se o prezentaciji Europske komisije o izvješću o gospodarskim rezultatima ribolovnih flota Europske unije. Gospodarski godišnji izvještaj EU-a za 2015. godine daje znači e, jasnu opću sliku ribolovnih flota i također informacije o strukturi i gospodarskim rezultatima. Radi se o periodu od 7 godina te sadrži informacije o ribolovnom naporu flote Unije iskrcajima, zapošljavanju, troškovima i prihodima za 2008. do 2013. te također predviđanja za 2014. godinu. Također imamo i regionalne analize ribarskih flota EU-a za velike pomorske zone, znači radi se o Baltičkom moru, Sjevernom moru, Sjeverno-Istočnom Atlantiku, Sredozemlju i Crnom moru, te također flotama u Istočnom Arktiku i Sjeverno-Zapadnom Atlantiku, te najudaljenijim regijama EU Europske unije. Isto tako daje detaljni gospodarski strukturalni prikaz ribolovne flote svake države članice. Znači prvo ćemo poslušati prezentaciju ovog izvješća od strane komisije, a nakon toga ćemo imati razmjenu mišljenja. Evo odmah dajem riječ komisiji. E, Ernesto je taj koji će nam održati ovu prezentaciju. Znači uvijek e, vrlo, vrlo dobro. Ernesto, izvolite. E, hvala vam. Ja sam očekivao da će doći kolega za ovu prezentaciju, no vidim da ga nema, tako da ću morati ja to učiniti. Gospodarski izvještaj o europskim fotama. Pa da, evo, Kreni, izvoli. Kao što sam rekao, ovo je još jedan izvještaj iz čitavog niza izvještaja u kojem svake godine pokušamo nešto novo promijeniti. Prvi izvještaj o floti je e, u principu bio vrlo deskriptivan. Nastojali smo opisati stvarnost onakvu kakvu smo je vidjeli e, i to naravno prema temeljnim gospodarskim e, obilježjima. No, u prvim godinama su naše mogućnosti bile poprilično ograničene. U međuvremenu svake godine nastojimo tu gospodarsku analizu uključiti nešto više od samog opisa. Pokušavamo analizirati zašto su stvari ovakve kakve jesu. Dakle, pokušavamo analizirati koji su uzroci i koji su učinci naše politike. Stoga smo ove godine dali malo više analize onoga što se događa u našim flotama. Prvo, tu govorim, prvo ću vam govoriti o dobrim e, vijestima. Dobre se vijesti mogu sažeti na sljedeći način. Od 2008. do 2013. Pazite, već imamo i povijesne podatke tako da možemo početi e, analizirati trendove u proteklim godinama. Uglavnom, dakle, u tom smo periodu primijetili da je došlo do e, boljeg gospodarskog, boljih gospodarskih podataka flote. Gospodarski pogaci pokazuju pozitivne trendove, iako ima iznimaka, i u našoj analizi imamo tri ključna faktora koja utječaju na to poboljšanje. Prvo se odnosi na poboljšanje resursa i poboljšanje prinosa ribarskih aktivnosti. Zatim, kod nekih temeljnih vrsta također e, su porasle i cijene, te došlo je do pada troškova, iako je to čimbenik koji se strašno mijenja s obzirom da uvelike ovisi o dva faktora, a to su cijena nafte, koje e, nikako ne ovisi o nama, ali u slučaju najindustrializiranijih flota to ovisi i o mehanizaciji, a onda o povećanju produktivnosti. Stoga smatram da su zaključci e, u principu potpuno e, koherentni sa ostalim izvješćima komisije o floti te o stanju resursa. Prema tim izvješćima vidimo da je došlo do porasta stokova u europskim e, vodama. I to je zbog e, održavanja maksimalnog održivog prinosa. Osim toga imamo još jednu dobru vijest, a to je da korištenje goriva se zapravo smanjilo. Tako da to nije samo gospodarski učinak, i činjenica da je u zadnje vrijeme pala cijena nafte, već e, ne samo da je nafta jeftinija, već se i troši manje. To znači da postoji jasan trend u industriji da e, se korištenje gorova učini puno učinkovitijim i da se možda skrate putevi i da se koriste tehnike ribolova koje koriste manje goriva. Tako da taj čimbenik unapređenja produktivnosti uz uz pomoć smanjenja korištenja e, nafte i cijene nafte. Eto, to je bio jedan od najboljih elemenata kad je riječ o ocjeni gospodarskih e, rezultata ribolovnih flata. No, imamo i loše vijesti, nažalost. Analiza mora biti objektivna, nije sve dobro. I moramo istaknuti i dobre, ali i loše stvari. Negativna, negativne vijesti su sljedeće. Podaci za sredozemno more nisu pozitivni na Mediteranu imamo situaciju u kojoj zbog i što se tiče produktivnosti i što se tiče prirodnih resursa dolazi do uh, velike krize i u principu tu ne vidimo nikakvo unapređenje koje se vidi u drugim područjima. To je sigurno tema koja jako zanima ovaj odbor. I primijetili smo da gospodarski rezultati E, malog ribolova također ne donose znatna poboljšanja. To se u principu i povezuje sa situacijom na Mediteranu. Da e, ako su rezultati malog ribolova loši, to je u principu i zbog situacije u samom Mediteranu. No to je jedan od e, najvjerojatnije najzabrinjavajućih faktora. činjenica je da bolji gospodarski rezultati se vide kod većih e, flota koji zapravo imaju prostora za unaprijediti svoju produktivnost. Nažalost, to se ne e, događa i kod malih ribolovnih floti. Još jedna loša vijest jest da razina zaposlenosti u e, europskim flotama i dalje pada. To je naravno potpuno u skladu sa povećanjem produktivnosti do koje dolazi u industrijskim sektorima. Tako da imamo taj quid pro quo u kojem mali ribolov koji e, čuva radna mjesta ne napreduje gospodarski gledano, a s druge strane industrijski sektor e, ima bolje gospodarske rezultate, ima veću produktivnost, ali istovremeno e, se zaposlenost smanjuje. Dakle, sve manje ljudi tu zaposleno. To su trendovi koje primjećujemo. Kako mi to tumačimo e, s obzirom na e, ribarstvenu politiku? Dakle, koliko toga ovisi o zajedničkoj e, ribarstvenoj politici, a koliko toga ipak ne. Dakle, naravno da postoje aspekti koji apsolutno ne ovise o mm, zajedničkoj ribarskoj politici. Ako pada cijena nafte, to zasigurno nije zahvaljujući našoj zajedničkoj politici, već je to zbog vanjskih čimbenika. No koji su interni čimbenici naše politike koji znatno utječu na ove trendove. Zajednička ribarstvena politika je ima veliki utjecaj zbog toga što smo jako puno mjera financirali kroz e, Europski fond za ribarstvo. I e, te su mjere doprinijele mnogim poboljšanjima. To se najviše vidi u dva aspekta. Kao prvo, e, dakle što je veća, e, povećala se učinkovitost, e, povećala se energetska učinkovitost i imali smo dosta pozitivnih slučajeva financiranja projekta koji su poboljšali stavljanje ribarstvenih proizvoda na tržište. U nekim slučajevima je došlo do povećanja cijena, a u nekima zapravo imamo i dosta primjet, primjera da su se, dakle, da je došlo do napretka i u cijenama i napretka u stavljanju tih proizvoda na tržište. I to je bilo uglavnom zahvaljujući e, sufinanciranju iz zajedničke ribarstvene politike. Još jedan element koji je vrlo važan je poboljšanje stanja ribljih stokova. Dakle, prinos po e, danu ribolova u nekim flotama i kod nekih e, vrsta se znatno poboljšalo. To znači da se situacija s određenim resursima poboljšala i to omogućuje onda flotama da imaju bolje gospodarske rezultate i da imaju bolje prinose po danu nego što je to bilo prije 5, 6, 7, 8 godina. I to je zapravo rezultat e, općenito pozitivnih e, trendova i kod e, očuvanja ribljih stokova i poboljšanja situacije sa stokovima. Još jedno pitanje koje bismo se morali postaviti jest koji su učinci različitih politika mm, u Atlantiku i onda s usporedbom na Mediteranu. Mislim da ovdje imamo zapravo najzanimljivije elemente koje moramo analizirati i prema kojima onda moramo ocijeniti naše politike. I kao što sam ranije rekao, mislim da bismo trebali razmisliti, i to komisija i čini, o razlikama između Mediterana i Atlantika. Kao što sam rekao, vijesti su dobre i to uglavnom za Atlantik i za industrijske flote, a vijesti su loše za Mediteran i za male e, ribarske flote. Da li to ovisi samo o e, poboljšanju stanja stokova? To je jedan važan čimbenik, ali nije jedini imamo još jedan faktor, a to je tamo gdje smo vidjeli povećanje produktovnosti, produktivnosti, tamo gdje smo vidjeli da se ulaže u poboljšanje energetske e, učinkovitosti, a to smo sve vidjeli kod velikih ribolovnih floti. Ja sam siguran da će vaš odbor to detaljno razmotriti. Um, financiranje zapravo financiranje e, kroz naše politike i financiranja i strukturnih politika su poprilično zanemarila male e, ribolovne flote. Sva financiranja su bila namijenjena uglavnom velikim industrijskim flotama. Gotovo smo zaboravili naše male ribolovne flote. To je jako važno, zato što i vi se predsjedniče sigurno jako dobro sjećate da je ovaj parlament snažno inzistirao kad smo pregovarali o FEAMP-u da trebamo ostaviti dovoljno financijskih sredstava za e, male ribolovne flote. I gospodine predsjedniče, sad vam e, moram zajamčiti da kada smo e, vodili pregovore o operativnim programima sa zemljama članicama, da je komisija inzistirala upravo na tome. I sada, iako smo nešto postigli, nisam baš siguran e, jesmo li učinili dovoljno kako bismo poboljšali gospodarske rezultate malih ribolovnih flota. E, evo, sada bih stao, ovo je bilo vrlo općenito, ali čini mi se da sam ipak predstavio točke koje su prema mojem mišljenju najzanimljivije. Hvala vam. Merci Ernesto pour e, cette Hvala Ernesto na ovoj prezentaciji koja istovremeno precizna i sintetska, kao i uvijek. Reći ću nekoliko riječi Želim zahvaliti prije svega komisiji na ovoj prezentaciji te podijeliti s vama svoje stajalište o području u kojem smo puno govorili, radi se zapravo o starenju flote, isto tako o ovoj obvezi iskrcavanja. U ovom izvještaju ne govorim e, često svojoj zemlji, budući da želim e, imati europsku e, viziju, ali poglavlje posvećeno Francuskoj je vrlo interesantno. Znači, svake godine se smanjuje broj plovila i Znači starost se svake godine povećava, što sa sobom povlači cijeli niz troškova, a to u svakom slučaju utječe na rentabilnost samih, isplativost samih plovila. Kad govorimo o članku 41, e, e, ulaganja u učinkovitije brodove, što se tiče same energije, Postavlja se, postavljamo si pitanje da li je moguće zapravo imati sliku državu po državu, a ja posebno mislim na svoju zemlju, a pretpostavljam da bi svatko ovdje želio imati sliku o svojoj vlastitoj zemlji, znači, a radi se zapravo o korištenju tog fonda po zemljama. Kad govorimo o obvezi iskrcavanja, studija pokazuje da provedba e, obveze će na neki način e, E, će prisiliti e, ribare da e, testiraju svoje brodove kako bi se povećala učinkovitost. Ali govori se o tome da je to teško provesti, da zapravo ekonomski utjecaj još uvijek nije na globalnoj razini mogao biti izmjeren. Ja pišem ono, čitam ono što je piše u samom izvješću. To me malo umiruje jer nisam sada jedini koji je govorio da je ova obveza iskrcavanja nešto što je vrlo komplicirano provesti. I zbog toga želim iskoristiti ovu priliku da zatražim od komisije da odgovore na ove obveze iskrcaja komisija mora do 31.5.2006. E, osmisliti izvješće o obvezi iskrcaja i to na osnovu informacija koje dostavljaju države članice. Konsultativna vijeća su ti e, relevantni izvori, također i drugi relevantni izvori koji mogu objasniti taj e, fenomen. Možemo reći da taj izvješćaj bi, izvještaj bi nam mogao omogućiti da shvatimo kakav je zapravo gospodarski utjecaj ove obveze iskrcavanja. Možemo reći da je to globalni problem, to je malo zabrinjavajuće, do sada to nije bilo globalno, znači postoje cijeli niz elemenata u tom smislu, pretpostavljam. Također onaj aspekt e, izvan zajednice, a ovo malo e, ribarstvo, mali ribolov e, od te obveze zapravo više pati nego industrijski ribolov, bez obzira što to nije bio cilj na početku kad se donosilo to pravilo. Evo, to je ovo pitanje koje sam želio postaviti e, komisiji, a sada ću pitati kolege da li žele intervenirati. Izvolite. Zahvaljujem na ovoj sveobuhvatnoj prezentaciji. Mislim da je veliki razlog za brigu što nemamo mlađe ribare ili ribarice u industriji i postavlja se pitanje Mm, da li nema poticaja za njih. Što bi zapravo dalo zaključiti da je na nama da se pobrinemo da postoji odgovarajuća podrška, da dobiju svoje dozvole za upravljanje ribaricama i da mogu uključiti se u taj posao. Još jedna stvar koja me brine, koju možda možete odgovoriti, mislim da što se tiče zastava postoji slabo prihvaćanje regulative, a to je još jedan način eh, da mlade pokušamo zainteresirati za ribarsku industriju. I mislim da male flote zbog toga znatno e, pate. Velik broj zanadskih tradicionalnih ribara u Irskoj jednostavno je odustao od ovog posla jer se ne može održavati. U poljoprivredi je isto slično. Imamo više farmera starijih od 75 nego mlađih od 35. Dakle, nešto definitivno ne ide dobro i trebalo bi se hitno time pozabaviti. Pa me zanima kako to planiramo učiniti. Merci, merci Jan. E, Jan, Klara, izvoli. Hvala. Evo vrlo kratko. Mm, izlaganje mi se činilo vrlo interesantnim, iako mi se čini da kolega to malo improvizirao, zato što kolega nije došao. No bez obzira na to, zaključci su mi se činili doista zanimljivima. I htjela bih postaviti konkretno pitanje. Prema onome što smo čuli, a čuli smo dakle da ima pozitivnih aspekata, što se tiče Atlantika uglavnom, da je došlo do optimizacije e, proizvodnje, to kod industrijskih e, flota, dobro to onda vodi ka gubitku radnih mjesta. Dakle, produktivnost je veća, ali imamo manje radnih mjesta. To je za nas zabrinjavajuće. Zato što s druge strane nema e, nekakve aktivnosti koja bi apsorbirala onda ta radna mjesta koja se izgube u ribarstvu. No zanima me, jesam li dobro shvatila da, dakle, kao globalni zaključak, e, prije, a i sada, mi iz ovog odbora stalno ponavljamo da trebamo uložiti e, više napora i više podrške u mali ribolov. Da moramo pomoći malim E, ribarima kako bi ta vrsta ribolova bila održiva, kako bi ribari koji od toga žive mogli živjeti. Mm, to je vrsta ribolova koja dobro ispunjava svoje funkcije. I smatramo da mali ribolov može e, koegzistirati uz industrijski ribolov. Osim toga smatram da bi bila velika šteta da to izgubimo a znam da mali ribari u Španjolskoj prolaze kroz vrlo teške, teška vremena. U ovoj analizi ja sam najbolje čula da je u proteklih e, da je zajednička ribarska politika u proteklih nekoliko godina najviše e, koristi donijela industrijskoj floti. To ste rekli. I sad, bez obzira na to što smo mi inzistirali, iako smo mi inzistirali na to da se veća podrška pruži um, maloj ribarskoj floti, naravno o tome na kraju odlučuju uh, zemlje članice, ali očito da zemljama članicama to baš i nije bilo bitno, bar ne u E, bar ne u zadnjem trenutku, dakle, operative. Očito je da zemljama nije bilo stalo do toga. Naravno da ja ovdje ne govorim, ne želim govoriti protiv industrijskog ribolova, ali s druge strane, mi stalno ponavljamo da trebamo pomagati malom ribolovu. I ako nisam, ako sam dobro čula, predstavnik komisije na kraju je rekao da unatoč našim inzistiranjima e, da je mala ribarska flota ipak ostavljena po strani. I da na kraju ona koja najviše e, ima koristi, i to eksponencijalne koristi, je industrijska ribolovna flota, a mala flota e, je na gubitku. Očito je da države članice nisu baš razume. Ja ne znam jesam li dobro shvatila, čini mi se da jesam. Stoga očito moramo e, to ponovno ponavljati vijeću kako bi bili malo osjetljiviji prema problemima e, male ribolovne flote. I na kraju, i još me jako brine, situacija u Sredozemnom moru. E, brine me i e, sve manje resursa, sve manje e, stokova i vidimo da se situacija zapravo neprestano pogoršava. dobro, no barem smo otkrili da zemljama članicama i vijeću nije bitno podržati mali ribolov. Tako da, ako je to tako, onda očekujem da u e, operativnim programima neće biti podrške za mali ribolov niti u sljedećih nekoliko godina. To se događalo u prošlosti, ali vidim da e, očito zemlje članice to ne smatraju prioritetom. Merci Clara. Y a-t-il d'autres euh, questions à la Commission Imamo li drugih eh, pitanja komisiji vezano uz eh, znači ovo izvješće o gospodarskim rezultatima ribolovnih flota EU? Like, izvolite. Samo kratko, Klara je u pravu. kada kaže da očito neće nikakva pomoć doći do malih ribara. Međutim, to je uspostavljeno i u našim ribarskim politikama. Gdje je rečeno da ćemo promicati rad ribara sociološki, gospodarski i ekološki, a za razliku od velikog industrijskog ribolova. Dakle, mogli bismo zatražiti vijeće da se toga drži, da vidimo da li ekološki, socijalno eh, i ekonomski to je održivo i tko bolje radi, veliki ili mali ribari. Dakle, to je unutar nove ribarstvene politike i ne želimo da stvari nastave kao do sada. Uistinu to je bilo znači u temeljnoj uredbi zajedničke ribarstvene politike mi smo insistirali na potrebi da se promovira održivo ribarstvo, a na države članice nisu nikad, e, zapravo nisu uvijek e, poštivali te uvjete i koristili su znači to na svoj nekakav način, ali to nije ono što smo željeli i sve ćemo e, napraviti kako bi se to i promijenilo. Imamo li kakvih još pitanja komisije, onda ću ponovo dati riječ Ernestu, izvoli ponovo. Hvala, pokušat ću odgovoriti na ova pitanja. Što se tiče zahtjevom za dodatnim podacima, zapravo, kako dobivamo informacije? Kao prvo, dobivamo potpune podatke, to jest popunut ćemo podatke kad završimo e, evaluaciju koju ćemo dobiti od Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje od 2008. do 2013. E kad to završimo, onda ćemo vam moći pružiti potpune i detaljne podatke. Zato što komisija ne kontrolira projekte koje se provode u svakoj zemlji, već imamo nekakav e, opći pregled stanja. Naprimjer, koliko projekata s, uh, malo malog ribolova su se financirali u zemljama članicama. To je recimo jedan od podataka koji e, prikupljamo. Zatim, što se tiče vašeg drugog pitanja, gospodine predsjedniče, ocjena mjere koja se odnosi na odbačeni ulov, to smo napravili i mislim da se tu moram vratiti na riječi povjerenice Harake kada je ona predložila tu mjeru o odbacivanju ulova. I mm, ona je rekla da je ta politika toliko bitna za Europsku uniju da u trenutku kada je trebalo donijeti odluku o tome da se to ukine, da se zapravo nisu uzeli u obzir svi problemi koji se mogu pojaviti u praksi. Mislim da je povjerenica tadašnja bila poprilično transparentna po tom pitanju. Zatim postepeno su se uvodila pravila, učili smo kako rješavati probleme i moram vas podsjetiti da sljedeći tjedan imamo sastanak sa dakle, predstavnicima sektora. Parlament će poslati jedno važno izoslanstvo tamo i tamo ćemo analizirati sve te probleme. Želimo analizirati što se dogodilo prošle godine, kao i u prvoj godini provedbe pravila o odbačenom ulovu i moramo vidjeti koji su se problemi pojavili, koji su aspekti zakonodavstva stvarali najviše problema u praksi koje su eventualne gospodarske posljedice provedbe tog novog propisa i naravno e, razmatrat ćemo moguća rješenja i moguća i moguće ideje kako bi sektor e, mogao bezbolno proći kroz promjenu e, zakonodavstva. Nije to ništa izvanredno. Puno puta se usvajaju propisi u kojima se ne zna kakvi će sve biti problemi, već treba početi mm, raditi, mm, pratiti što se događa, poručavati probleme i jako je važno da se vrlo pomno prati sve što se događa kako bismo mogli e, hitno reagirati u slučaju problema. U tom smislu, dakle sastanak e, sljedećeg tjedna će biti samo jedan od mnogih drugih, e, od mnogih drugih sastanaka koje ćemo imati u ovih sljedećih nekoliko mjeseci. Što se tiče trećeg vašeg pitanja gospodine predsjedniče. Ako ćemo objaviti izvješće o ocjeni provedbe te mjere koje se odnosi na odbačeni ulov. A da, u okviru onoga što se objavljuje svake godine, a što se zove komunikacija o ribolovnim mogućnostima, dakle u toj našoj izjavi, tradicionalno um, predstavljamo situaciju s resursima koje su se promjene dogodile. Zatim e, analiziramo koje su mjere usvojene, analiziramo kvote i ove godine ćemo u toj izjavi unijeti i prvu ocjenu provedbe e, zabrane odbacivanja ulova. Tako smo već prije neko vrijeme tražili podatke od zemalja članica o, zemlje članice nam sada polako šalju podatke i onda ćemo na temelju tih podataka u okviru te izjave dati prvu ocjenu e, mjere dakle koja se odnosi na e, odbacivanje ulova. Drugo, e, ostala pitanja. Što učiniti kako privući mlade u ovaj sektor? To baš nije jednostavno jer unatoč svim, svim naporima koji su poduzeti u proteklih nekoliko godina, vidimo da u Europi ne samo da pada broj radnih mjesta, nego općenito e, pada i atraktivnost zaposlenja u tom sektoru. Ako mi dopustite evo jednu osobnu anegdotu, ja dolazim iz jednog ribarstvenog područja i žao mi je e, što recimo u mojoj regiji Unatoč ogromnoj nezaposlenosti nama dolaze radnici iz e, trećih zemalja raditi zato što mladi, iako nezaposleni, ne žele očito u tom sektoru raditi. Postoje elementi e, pomoći mladim e, ribarima u FEMP-u i to bi trebalo u potpunosti iskoristiti. Imamo nekoliko mehanizama koji potiču zapošljavanje novih mladih ribara i još jednom moram istaknuti da je uloga parlamenta kod ovih prijedloga bila e, apsolutno ključna. U gospodarskoj analizi treba shvatiti jednu stvar, što je vrlo jasno shvatiti. Privlačnost zanimanja ribara kod mladih je direktno proporcionalna isplativosti flota u flotama gdje nemaju problema sa e, zapošljavanjem lokalne radne snage, e te su flote najrentabilnije. A e, flote koje nisu baš rentabilne, e te iste flote imaju puno problema u zapošljavanju e, mladih e, radnika. Eto, to vam je direktno povezano. Tako da moramo pokrenuti te, moramo pomoći našim mladima da se vrate u taj sektor. Što se tiče Eh, gubitka radnog mjesta i kamo da se to apsorbira. Mm, pa na brodu to će biti teško. No trenutačno radimo na nekim novim inicijativama i to u okviru novih strukturnih politika. Upravo se radi na tim kapacitetima da se apsorbiraju eh, ona radna mjesta koja su izgubljena. Tako da cjelokupni razvoj dodatnih pratećih aktivnosti eh, ribolova, mislim da je to jedan ključan instrument. To je na primjer lokalni razvoj kroz nešto što se e, nekada zvalo OS4, danas se to zove drugačije, ali to je zapravo e, instrument koji omogućava da se koristi ribolovne politike ne ograničavaju na onoga koji radi na brodu, već da koristi od toga ima cijela zajednica. Da, dakle, oni koji imaju koristi ne budu samo ribari, već e, familije, djeca, supruge i tako dalje. Komisija je veliku e, pažnost, e, pažnju pridala upravo tom dijelu u novom okviru za strukturnu politiku, tako da e, komisija se više ne želi baviti samo takozvanim klasičnim korisnicima, već se želi potaknuti gospodarski razvoj i bolji život cijelih zajednica, cijelih tih ribolovnih zajednica, kako bi dakle cijelo društveno tkivo tih zajednica imalo koristi. Naravno, krenuvši odavde, možemo reći da smo manje ili više osjetljivi prema tome. Ali ono što ću sad ponoviti jest da podaci FEAMPA za od 2007. do 2013. pokazuju da se doista malo ulagalo u e, mali ribolov. Ja nisam ovdje kako bih kritizirao zemlje članice, e, već sam ovdje kako bismo svi zajedno o tome razgovarali. Možda zemlje članice nisu bile dovoljno osjetljive, možda mi nismo dovoljno insistirali. Tako da mislim da ne moramo sada okrivljavati jedni druge. Ono što želim reći jest da na kraju svega toga nismo uspjeli e, orijentirati financijska sredstva i strukturnih fondova u mali ribolov. Što će se dogoditi e, u sljedećem razdoblju, znači od 2014. do 2020. Kao što sam rekao, e, komisija je inzistirala na tome da se ulaže više u mali ribolov ne bih se baš sad usadio, usudio reći da zemlje članice nisu osjetljive, ali iz nekog razloga ne uspijevamo postići ulaganja u mali ribolov. Eto, sad bih stao tu, ne bih više nikoga optuživao, ali očito je da se ne ulaže dovoljno i da moramo nešto učiniti, svi zajedno. Hvala vam. Merci Ernesto pour ces... Hvala Ernesto na ovim pojašnjenjima. Kad govorimo o izvješću, posebno kad govorimo o ovom poglavlju vezano uz obavez iskrcaja, nemojte zaboraviti to poslati Marijan, to će isto nju sigurno zanimati. I pozdravit ćete u naše ime i reći da smo proveli ovdje ugodno vrijeme zajedno. Hvala na ovim eh, objašnjenjama. Ne znam da li, vas, da li vam se to sviđa da pozdravljam e, Marijan Prijateljski. Da, pozdravljam nju. Možemo konstatirati, e, Ernesto, da možda nismo napravili dovoljno e, znači okvira kako bi prisilili države članice da usmjeravaju sredstva u određenom pravcu. Možda moramo u budućim razdobljima uzeti to u obzir. Zahvaljujem svakom slučaju komisiji, kolegama na njihovim intervencijama. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o e, važnoj točki javnog saslušanja o usklađivanju kontrole ribarstva u Europi. Ona se upisuje u znači, izradu izvješća na vlastitu inicijativu. Izvjestiteljica je kolegica gospođa Tomas, a upisuje se također u vjerojatnu preinaku uredbe o sustavu kontrole zajednice. Od 2016. godine Europska komisija mora napraviti izvješće o provedbi te uredbe, a cilj je da se različite nacionalne prakse e, usporede, također da se identificiraju određeni problemi, pri, primjene samih pravila, problemi koje treba izbjeći i dobre prakse koje trebamo e, promovirati. U tom smislu e, danas ugošćujemo stručnjake koje dolaze iz glavnih pomorskih područja. Znači kako je raspored rada. Imamo 10 minuta po e, govorniku, sve je to dosta gusto, izbijeno. e, e znači Krećemo sa e, direktorom Europske agencije za kontrolu agencija, gospodin Pascal Savure, zatim dajemo riječ gospodinu Hansu Kristofsu e, Ajdenu koji je predsjednik Federalnog ureda za poljoprivredu i hranu u Njemačkoj. Gospodin Savure, imate riječ, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, dobar dan, e, dame i gospodo zastupnici. Velika je zadovoljstvo što mogu s vama podijeliti neke ideje. Radi se o idejama u E, koje su prije svega moje vlastite ideje, kao što je Clemenceau rekao. E, rat je previše ozbiljna stvar da bi se povjerila vojnicima. Nakon odluke komisije ili su zakonodavstva vezano uz buduće zakonodavstvo. Znači, to, e, govorit ću o tome, a isto imamo također i mandat agencije koje, koja predviđa da radimo znači, na tim pitanjima ujedinjavanja vezano uz režime kontrola. I ja ću početi e, sa točkama E, koji su najvažniji vezano uz znači, ovu harmonizaciju. Prije svega za mene je važna, e, važan dijalog sa industrijom, imamo znači E, članak e, uredbe koja predviđa regionalizaciju mjera upravljanja, ne kontrole nego upravljanja i jasno je da će se ta rasprava znači provesti u okviru buduće reforme tehničkih mjera i to će biti u svakom slučaju jedan važan element kad govorimo o ovom pitanju usklađivanja. Drugi aspekt je članak 95 uredbe o kontrolama kojim se predviđa da komisija u skladu sa državama članica može e, znači poduzeti e, odluke vezano uz specifične kontrole i mjere. Taj članak 95 daje znači ovlaštenje agenciji da koordinirate e, mjere kontrole i sredstva kontrole i može na neki način osmisliti ono što znači na, što se kaže na engleskom Skip, radi se o posebnom programu za kontrole i inspekcija, radi se zapravo o provedbi sredstava na koji način zapravo e, kontrole se provode u državama članica. A to je zapravo, taj program je garancija ujednačavanja praksi. I to kako bi u okviru tih odluka dovoljno široki pomorski prostor bio uključen. Kad e, Govorimo znači o prednostima ovog skipa, posebnog programa za kontrole i inspekcije. Ono što je izuzetno važno zajednička procjena rizika, isto tako razmjena e, razmjena informacija. Također imamo i sustav koji nam omogućuje e, znači da imamo znači sustav identifikacije e, mjesta gdje se nalaze brodovi Također imamo sustav da u okviru znači ovog plana o zajedničkom korištenju sredstava da znamo kako se zapravo na samom terenu e, stvar odvija. Isto tako moramo imati transparentnost na samom e, terenu u okviru tog plana o zajedničkom korištenju sredstava industrija se koristi E, znači u okviru suradnje država članica. I u tom smislu imamo uštede e, u okviru ekonomije s razmjera. E, upravljanje rizicima je nešto što je izuzetno važno. To je bio dio znači prethodne rasprave malo ribarstvo kakva je njegova ekonomska e, dimenzija isto tako vezana uz prihode. Imamo znači ovu uredbu o kontrolu koja predviđa da e, brodovi smanje 12 meta, metara su e, su izuzeti od ovog svakodnevne kontrole samog ulova, elektroničkog, e, elektroničke kontrole ulova isto tako ovog sustava VMS. Ako imamo taj sustav od 12 metara, onda 80% flota eh, država članica izlazi iz tog okvira elektroničkog nadziranja. No, analiza rizika se može provesti ako imamo eh, znači zbilja iscrpnu analizu samih podataka. E, drugi aspekt koji moramo e, staviti u prvi plan je znači ovaj e, prvenstvo, znači o države zastave koje je predviđeno u članku 3. Neke države e, znači ne primjenjuju kontrole jer nemaju na raspolaganju dovoljno podataka. Ovdje je zapravo originalna jedna odredba u odnosu na Konvenciju o pravu mora Ujedinjenih naroda. A možemo reći da se, će se mjere u budućnosti koje provodi agencija i komisija e, ići u pravcu popravljanja ovih problema. Imamo isto tako e, premještanje e, znači e, zanimanja znači samog ribarstva prema fiksnim statičnim radnim mjestima i to je zapravo problematika u okviru same same uredbe kao što znate imamo cijeli niz e, sustava kontrole svake te etape nisu iste što se tiče same učinkovitosti. Ako krećemo od e, sekvenci, prva etapa je zapravo inspekcija na moru koja nam omogućava da zapravo konstruira što se događalo e, prethodni dana kontrole Imamo isto tako mogućnost da se vizualizira e, ulov u cijelosti. A kad govorimo o pitanju strukturirane kontrole opreme, onda se time također moramo pozabaviti, a imamo također i sustavno nadziranje aktivnosti plovila, imamo znači e, sustav preko kamera kojim se onda omogućuje konstantni nadzor. Naravno, e, u tom smislu pravo na privatnost je nešto što je izuzetno važno, ali postoji cijeli pra, način praćenja preko satelita koji omogućuje da imamo kontinuitet, no e, kombinacija različitih sustava kontrole omogućava e, više ili manje veliko usklađivanje aktivnosti od strane industrija. Isto tako e, obuka inspektora je nešto što je izuzetno važno. Ono što e, želimo je da se znači ustanovi takozvani kurikulum, kurikula e, u okviru agencije, no nažalost to u ovom trenutku nije obvezno, a sredstva na našem raspolaganju nam ne omogućuju da prevedemo to na druge jezike, nego je taj dokument se nalazi je samo na engleskom jeziku, ali nalazi se na web sajtu OPOCEA. Drugi element koji je izuzetno važan je e, usklađivanje inspekcija bez e, obzira da li se radi e, inspekciji na moru ili samog e, iskrcaja. Imamo znači jedan aneks uredbe o kontrolama koji predviđa određene mjere, ali nemamo priručnik vezano iz inspekcije, tipove inspekcija. No, agencija radi na tome i to je dio njezinog rada za 2016. godinu. Također e, želim podcrtati i različite pravne sustave u e, državama članica. Imamo najmanje četiri takva sustava koji imaju zbilja velike razlike. I u tom smislu E, smo organizirali u prošlosti radionice kojima bi smo onda mogli omogućiti inspektorima da se pripreme za način na koji mogu se suočavati s problemima u različitim e, situacijama. Znači eventualno u sustavu, pravnom sustavu common law ako nisu poznati s tim i tako dalje. Za, u programu za rada za 2016. godinu sve ti strukturni elementi postoje, imamo znači obuku, imamo takozvani e-learning na daljinu, isto tako imamo rad sa državama članicama i u suradnji sa državama članicama što se tiče analize rizika i procjene rizika Imamo znači i ova dva sustava SKIP e, GDP, plan o zajedničkom korištenju sredstava na osnovu članka 95. Imamo isto tako standardizaciju inspekcija te također e, znači sustav elektronskog izvještavanja o inspekcijama. Mi e, zbilja E, radimo e, naporno te imamo jasan plan, znamo da je to važna misija agencije i znate da ni u kojem slučaju ne nećemo e, posustati u našim e, naporima. U budućnosti imat ćemo imati druge e, zadaće, no ovo će dalje biti upisano u srce naših zadaća. Hvala Pascal Savure, hvala vam na ovoj prezentaciji, no isto tako što ste se pridržavali vremena koje smo vam dodijelili, a sada odmah dajem riječ doktoru Hansu Kristofu Ajdenu koji je predsjednik Federalnog ureda za poljoprivredu i prehranu u Njemačkoj. Doktore, imate riječ. Ja, sehr Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten. Dame i gospodo, poštovani zastupnici, hvala vam lijepo. Drago mi je što sam danas s vama i što ste mi dali priliku obratiti vam se o mogućnostima koordinacije kontrola ribarstva iz njemačke perspektive. Nadam se da svi mi stručnjaci koji smo danas pozvani ćemo moći doprinijeti e, održivijoj upotrebi postojećih resursa u ovoj industriji. Malo pozadine, Njemačka je federalna držana država sa pet e, zemalja na obali Hamburg, Bremen, Schleswig, Holstein, Donja Saska, Mecklenburg i Zapadna Pomeranija. Dakle, to su područja za koja smo odgovorni. Prema našem ustavu same su pokrajine ili zemlje, dakle, odgovorne za provođenje postojećeg zakonodavstva, osim ako federalni zakon ne nalaže drugačije, ili naravno europski. Dakle, federalno ministarstvo također je odgovorno za provedbu ribarstvene politike. Naš zadatak je koordinacija, kontrole, tržište, analize i ozbiljna kršenja zakonodavstva. Europska regulativa omogućava jedinstveno nacionalno tijelo, što je u našem slučaju Federalni ured za hranu i poljoprivredu, a upravljanje ribolovnim kvotama, registrom brodova, provjere rezultata,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 imamo i plovila obalne straže koja su uključena u sve ove zadatke. Također mi nadziramo istovare e, iz trećih zemalja. Uzevši u obzir veliku količinu uvoza u Njemačku, ovo cijelo pitanje nadzora tržišta od velike važnosti, kao i bavljenje nezakonitim, nereguliranim i neprijavljenim NNN ribarstvom. Federalna struktura naše zemlje znači da nam je nužna neprestana koordinacija pojedinih ureda u pokrajinama, tako da je koordinacija i dobro upravljanje ključno za učinkovitu kontrolu. Naš ured nikada ne radi bez najprije provjeravanja kontrole sa saveznim državama i kontaktiramo ih vezano uz rasprave i vezano uz kontrole koje utječu konkretno na njih. Primjerice kako se nositi prema kršenjima, regulative i sl. Kako bismo učinkovito nadzivali, nadzirali primjenu e, ribarstvene politike, mislim da se moramo na odgovarajući način pozabaviti sa četiri osnovna izazova. Zadatak naravno nije lagan, no ovdje se radi o provedbi zajedničke ribarstvene politike na jedan dosljedan, koherentan način diljem Europske unije, no postoje različite strukture u pojedinim državama članicama koje se mora uzeti u obzir. No ono što je važno je sama provedba politike i odgovarajući nadzor poštivanja pravila. Iz naše perspektive, odgovornost Europske unije ne ograničava se samo na usvajanje zakonodavstva, već i na to da se pobrine da su e, pravila provediva, tako da oni koji moraju pravila provesti, da to mogu doista i učinkovito učiniti. Zaključak koji bih iz ovoga izvukao jest da provedba regulative o nadzoru mora biti odrađena na jedan ujednačen način diljem Europske unije. Pravila je potrebno primijeniti na isti način od Finske do Grčke, od Portugalske do Njemačke. I pravila dakle moraju biti jednako prihvaćena i primijenjena svugdje. Regionalizacija jest važna, ali ima i određena ograničenja. Može vrediti samo na mjere koje se ne tiču zajedničkih standarda i bavite nekim konkretnim specifičnim situacijama u pojedinim regijama. Izazov broj 2 je konkretna situacija sa državama članicama koje imaju federalnu strukturu. To moramo također uzeti u obzir. Koordinacija, izvješćivanje i strukture koje su za to zadužene u jednoj federalnoj državi da bi se postigla jednoobrazne kontrole i izvješćivanje moraju biti uzete u obzir i u zakonodavstvo Europske unije. A tu bih pozvao Europsku uniju da temelji svoje rad na iskustvima iz poljoprivrede. Treći izazov usklađena provedba i zajednička e, razina kontrola nije samo odgovornost dodatak država članica, već i odgovornost europskih institucija. Europska komisija mora pružiti platformu za razmjenu informacija i iskustava koja će biti usmjerena e, na poboljšanje veze između nacionalnih tijela i na taj način nacionalna tijela moći će poboljšati svoj rad i brže e, reagirati na tu razvinu informacija i na potencijalne opasnosti. Ne govorimo ovdje čak niti isključivo na provedbu zajedničke ribarstvene politike, već i sprečavanje NNN ribarstva. Dakle, postoji jedno središte u Briselu gdje e, svi podaci dolaze do komisije, no moram reći da je taj razvoj događaja zapravo samo rezultat jednog džentlmenskog dogovora i mislim da i dalje trebamo raditi na tome da se pruži pravna osnova za tako nešto. I četvrti izazov, kontrola ribarstva je teška. Svo zakonodavstvo iz 2009. 2011. teško je provoditi I možemo se vratiti na kritiku Europskog suda o tome da je naša politika kontrola zapravo nedostatna i nije dovoljno stroga. Nova metoda sada je usredotočiti se na elektroničke resurse, usporedbu različitih baza podataka i kontrola, što mislim da je jedan ispravan pristup no kontrola ribarstva doista je kompliciranija nego bilo kakva kontrola koja se vrši na kopnu. Dakle, to je sama narav i e, riba i stokova koja otežava sistem kontrola. Upravo zbog toga on se mora temeljiti na elektroničkoj, fizičkoj kontroli na plovilu tijekom istovara, i ovakvi podaci moraju na dobar način biti objedinjeni. To naravno sve traži velik trud, vrijeme, investicije. I u ovoj fazi rekao bih da smo zahvalni na podršci koju dobivamo i visokoj razini sufinanciranja jer ovakvi računalni sistemi doista su iznimno složeni, višeslojni doista moraju obuhvatiti cijeli niz detalja. Dakle, lako reći organiziramo računalni sistem, no moramo biti vrlo, vrlo jasni, precizni oko toga što doista želimo i moramo imati jasna pravila i znati što želimo postići. A tada naravno sistem treba biti na odgovarajući način e, testiran, uhodan, za što je sve potrebno određeno vrijeme a mi se moramo pobrinuti da je to dobar temelj za daljnji rad. Dakle, ne nešto što ćemo morati promijeniti u nekom određenom vremenskom roku. Za zaključak, rekao bih samo da e, imamo odgovornost i prema ribarima u postizanju održivog ribarstva, jer i od njih zahtijevamo određene investicije i oni su ti koji zapravo trebaju postići taj cilj održivog ribarstva. A uloga naše ribarstvene politike ne bi trebala biti da ljude udaljimo od ribarenja jer su naši zahtjevi presloženi, preveliki. Dakle, moraju postojati jasni uvjeti, jasna pravila kako bi nužne investicije mogle biti odrađene. Hvala. Hvala vam doktore na ovoj prezentaciji još jednom i sintetskoj i izuzetno detaljno i još jednom e, ste se pridržavali vremena. A sada ću pozvati gospodina Hektora Vila Gonzalesa koji je pod direktor za e, kontrole inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, hrane i okoliša u Španjolskoj. Izvolite, imate riječ. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al, al Parlamento, a su presidente Hvala vam. E, najprije želim zahvaliti parlamentu što ste me pozvali da vam održim ovu današnju prezentaciju. Najprije moram priznati da mi je bilo vrlo teško pripremiti ovu prezentaciju zato što govorimo o vrlo složenom području koje je vrlo teško sanžeti. Naravno ovdje govorimo o uredbi e, o kontroli 1224 i dopustite mi da vam predstavim što kontrola ribarstva znači unutar Europske unije. Sve te odgovornosti koje imamo mi kao zemlje članice Europske unije odgovaraju mm, potrebama za kontrolom. E, to su elementi poput države zastave, države e, luke zastave, te uloge kao e, države u kojoj se proizvodi stavljaju na tržište te uloge nacionalne države. Dakle, to je uredba 1224, to je dakle uredba o e, uspostavi sustava i kontrola, te uredba o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu iz 2008. O tome ću još kasnije govoriti pri kraju prezentacije. Moja se e, prezentacija temelji e, na tome da moramo uključiti sve te elemente. E, tržište zajednice je zajedničko, zbog toga je Europska unija razvila pravila koje ribarske frote moraju slijediti, to je dakle uredba 1224, ali i uredba protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova koja se primjenjuje i na treće zemlje i njihove flote. Isto tako e, mogu se kazniti pojedinci koji iskorištavaju takav ribolov. Kako to funkcionira u Španjolskoj? Uredba 1224. Mi smo, mi smo se odlučili za integralni pristup, imamo jedno jedinstveno administrativno tijelo u koje smo povezali sva područja na koja se odnosi Uredba 1224. To se isto tako odnosi i na uredbu iz 2008. To su sljedeća područja. Dakle, to je e, područje za kontrolu i tu kontroliramo sve što se odnosi na izdavanje povlastica i odobrenja. Prate se i popunjavaju podaci iz centara za praćenje ribarstva, za praćenje e, plovila i za sustav za elektronsko bilježenje i izvješćivanje. Zatim prikupljamo i ostale e, vrste podataka poput e, podataka iz očevidnika, prodajnih listova, e, pratimo kvote te sve ono što se odnosi na održavanje informacijskog sustava. Još bih istaknuo da jedan od ključnih, jedna od ključnih uloga imaju i inspektori za ribarstvo koji rade u svakoj od ovih struktura. Zatim imamo još jedno područje, to je područje koje se odnosi na inspekciju i tu se osim kontrola provode i aktivnosti inspekcije, fizičke provjere e, ribolovnih aktivnosti. Mm, to znači da se koriste različiti kapaciteti i kad je riječ o ljudima, dakle inspektorima, ali i tijela koja mogu provoditi takve aktivnosti inspekcije. Osim toga tu koristimo i pomorska i zračna prijevozna sredstva za obavljanje tih aktivnosti. E, imamo službe za inspekciju koje rade u našim središnjim službama i koje onda odlaze u periferna, periferna području i pomažu inspektorima koji su tamo trajno. E, I to sve zapravo znači da e, provodimo zakon na temelju procjene rizika. zapravo napravimo analizu rizika zato što kapaciteti su nam ograničeni i onda moramo posložiti si prioritete za inspekciju. Naravno, kao što je rekao i kolega Pascal, jako je važno provoditi e, specifične programe za kontrolu i inspekciju i zajedničke planove za korištenje sredstava. To vrijedi za sve zemlje članice, a posebice za Španjolsku budući da je uključena u tri od pet zajedničkih planova za korištenje sredstava. Trenutačno ulažemo jako puno napora kako bismo postigli e, razine koje su predviđene tim planovima. I sad osim aktivnosti inspekcije i s obzirom na raspodjelu ovlasti, naše su ovlasti slične kao one koje je spomenuo kolega iz Njemačke, no svakako e, mi pokušavamo pronaći e, najbolje oblike suradnje sa ostalim e, tijelima za inspekciju ili državnim tijelima koji nam mogu pomoći i koje provode vlastite vrste inspekcija. Tu e, mislim i na tijela e, zajedni, naših autonomnih zajednica, na mornaricu, na e, policiju i na carinu. E sada, kombinacija i jednog i drugog područja. Što to zapravo znači? Ja bih istaknuo tri ili četiri važna elementa. Kao prvo, kapaciteti i to u svim smislimo. Dakle, to da možemo dobiti najbolje moguće informacije, sve informacije koje su nam na raspolaganju. Dakle, osim vlastitih informacija iz e, ribolovnih aktivnosti, e, informacije od kontrole, informacije od analize rizika, e, informacije iz inspekcija. Tako da svi ti elementi su ovi koje vidite na slajdu. Dakle, to su očevidnici, sustav za praćanje plovila, sustav za bilježenje i izvješćivanje, zatim povijesni podaci o plovilima, kad je riječ recimo o mogućim e, prekršajima i eventualnim kaznama iz prošlosti. Sve je to uključeno u uredbu 1224 i to je jedino područje u, kojoj, u kojem unutar te administrativne strukture koje je odvojeno od sustava za kontrolu i inspekciju. Zatim, ranije sam spomenuo izdavanje e, povlastica i e, odobrenja, to je također u ovom području. I ponavljam, e, ribarski inspektori, osim drugog osoblja koji imaju više različitih zadataka, imaju ključnu ulogu i u centrima za praćenje ribarstvenih aktivnosti i u zajedničkim planovima za korištenje sredstava. Sve te podatke dajemo i našim kontrolnim tijelima i ostavljamo ih inspektorima, imaju, e, inspektori imaju pametne telefone i laptope i pomoću e, dakle, tih informacijskih e, tehnologija mogu i na terenu odmah imati najbolje i najkvalitetnije podatke. Što se tiče upravljanja rizika, ono je važno, mi imamo dakle, centralnu viziju svega, ali sve se provodi lokalno naravno u e, lukovima, u lukama gdje dakle, postoje naše službe. Kako unaprijediti horizontalna pitanja. To je nešto što nam je neprestano na umu, dakle neprestano organiziramo edukacije za naše aspekt, inspektore, no ne samo za inspektore, već i za e, ono osoblje koje obavlja ostale prateće aktivnosti. Tu sam rekao, već surađujemo sa mornaricom, e, sa policijom, sa carinom i tako dalje. Zatim, neprestano surađujemo i sa e, regionalnim upravnim tijelima, koja su također zadužena za određene e, zadatke koje su pod njihovim nadležnostima. I na kraju bih još rekao da u Španjolskoj smo pokrenuli određene inicijative koje će omogućiti bolju koordinaciju e, nacionalne strategije za sigurnost plovidbe. Nekoliko tehničkih aspekata što se tiče e, uredbe koje možda bi bilo dobro unaprijediti u budućnosti kao prvo moramo priznati da se u proteklih nekoliko godina situacija znatno popravila, provedba je poboljšana, a mislim da smo i svi mi zadovoljni time. Mislim da i naši e, ribari se zapravo sada više drže provola. Mislim da bismo trebali imati više proporcionalnosti za određene mjere i kao što je rekao kolega iz Njemačke, postoje određeni aspekti koji bi, u kojima ima prostora za regionalizaciju. To se recimo posebice odnosi na male flote. To je recimo članak 27, prethodna obavijest o dolasku. Zatim e, priznanje diversifikacije. Zatim aspekti koji se odnose na mjerenje težine i prijevoz, tu se također može e, dosta toga unaprijediti, te e, tehnički uređaj. Zato e, za to uvijek potrebno jako puno vremena da zemlje članice razviju određe, potrebne uređaje. Naša strategija za provedbu, dakle mi imamo centralnu službu u Madridu, a onda imamo, zapravo sve koordiniramo sa ostalim našim e, organizacijama, imamo ribarske inspektore koji imaju ključnu ulogu u um, u uh, kontroli i u provedbi propisa iz ove uredbe. Važno je raditi na koordinaciji provedbe propisa iz uredbe i kao što je naš ministar za ribarstvo krajem 2014. rekao, Dakle, sa tim kapacitetima inspekcija i istraživanja mi smo po prvi puta u svijeti e, pokrenuli inicijativu Sparrow i na taj smo način kaznili državljane koji e, ne posjeduju e, vlastita plovela i zapravo se bave nezakonitim ribolovom i e, to su europski građani koji se okorištavaju e, nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom. I Španjolska je među prvima u svijetu uspjela doći do takvih osoba i kazniti ih. Dakle, to bi trebao biti peti element, kapacitet e, države da tako nešto učini. I to ne samo dakle kad je riječ o tvrtkama već i o pojedincima koji su vlasnici plovila. Na taj način ostvarujemo bolje e, rezultate kad je riječ o kontroli i naravno unapređujemo i koordinaciju te razmjenu e, IT instrumenata koje e, razvija Europska komisija uz pomoć i suradnju zemalja članica. I da, još jedna stvar, oprostite. Sve to svi ti postupci i cijela ova struktura su nam omogućili da u skoroj budućnosti dođemo do e, ISO certifikacije, dakle to je e, norma za kvalitetu inspekcije i kontrola. Hvala vam i nadam se da ću uskoro imati dobre vijesti oko toga. Hvala gospodine Vila Gonzales. Mi naravno želimo i nadamo se da ćete dobiti ovaj, ovu certifikaciju, taj certifikat. A sada pozivam gospodina Filipa Delamberde Granža koji je poddirektor za ribolovne resurse u Upravi za morski ribolov i akvakulturu Ministarstva za okoliš u Francuskoj. Gospodine Lamberde Grange, imate riječ. Gospodine predsjedniče, dobar dan, dame i gospodo europski zastupnici, dame i gospodo. Zahvaljujem ovom odboru što mi je dala mogućnost e, da ovdje govorimo o usklađivanju kontrola ribarstva na nivou zajednice. Kad sam vidio koji je cilj ovog javnog e, saslušanja, onda sam zapravo e, razmišljao o ovom pitanju i želio sam malo uzeti distancu vezanu uz našu svakodnevnu praksu, posebno u Francuskoj. Ono što sam ja mislio je da promišljanje o ovoj temi prije svega e, prolazi kroz ono što smo naučili iz iskustava, E, o primjeni znači ove uredbe o kontroli 1224 iz 2009. godine te pokušat ću također staviti u perspektivu ovu temu vezano uz cilj ovog saslušanja u o izvješću u povezanoj sa uredbom o kontrolama za ovu godinu. Znači imamo znači, ovu uredbu o kontroli i činilo mi se da dvije točke iz provedbe bi mogle biti stavljene u prvi plan. Ponekad te točke zaboravljamo, možemo reći da je to bila revolucija, jer e, vidjeli smo da se kontrole ne vrše na izolirani način ili na proizvoljan način, nego smo shvatili a cilj uredbe je bio taj koji je ispunio da se e, pripremi e, pripreme kontrole kroz znači sistematizaciju razmjene podataka. I to između znači države zastave, države obale i države luke. A to sve u smislu e, načela transparentnosti i pravičnosti. To je znači element, e, ključni element e, uredbe o kontrolama koji nam omogućuje da imamo s jedne strane načela, procedure, a s druge strane dobru primjenu, dobru provedbu, te dobru definiciju nadležnosti između države zastave, države obale i države luke. Druga važna točka primjene uredbe o kontrolama je sljedeći. Mi smo od digitalnih e, e, podataka e, znači počeli smo se služiti zbilja digitalnim podacima i to je bila prava revolucija koja nam je zapravo omogućila da bolje ciljamo podatke i imamo u svakom slučaju podatke koje u realnom vremenu dolaze e, vezano uz samu aktivnost ribolova. To je nešto što je izuzetno važno u provedbi i usklađivanju kontrola. U provedbi uredbe o kontrolama imamo cijeli niž e, članaka E, koji su omogućili jačanje suradnje među državama članicama u cilju usklađivanja. Kao i drugi govornici, imamo cijel, e, mogu reći da e, možemo govoriti o cijelom nizu alata koji su nam omogućili da jač, ojačamo to, tu suradnju posebno kroz ove posebne programe za kontrole i inspekcije i ove planove o zajedničkom korištenju sredstava koje i proizlaze iz posebnih programa te e, znači omogućilo kontrole vrsta koje su znači pod e, ovim režimom e, obnavljanja stokova E, imamo znači tu razmjenu e, informacija, željeli smo u svakom slučaju e, razviti dobre prakse, te također analizu rizika i to nam je omogućilo poboljšanje ovih usklađivanja kontrole. Kad govorimo o procedurama e, uzajamne pomoći između država članica, možemo reći da imamo cijeli niz suradnja, posebno što se tiče provedbe na proceduralnom e, planu. Dati ću jedan primjer u tom smislu. E, znate da kon kontrola, znači plavoperajne tune, znate da je to jedna e, kompleksna kontrola, kompleksno pitanje, a imamo usku suradnju država koje su uključene u ovaj ribolov i imamo znači osmišljavanje informacija što se tiče ribolovnih planova, isto tako otvaranja sezone, te također tunolovaca e, e i to je nešto što je omogućilo usklađivanje. Francuska je stavila na raspolaganje cijeli niz e, takvih e, e, sredstava kontrole drugim državama članicama. I to je ono što sam želio podcrtati što se tiče ove zajedničke, zapravo uzajamne tehničke suradnje i pomoći. Govorimo o prvim rezultatima i isto tako e, prvim e, naucima koje možemo izvući. Prvo što je važno je stabilizacija e, znači onoga što je postignuto. Važno je da elektronski da razmjena podataka treba biti stabilizirana kako bi e, bila optimizirana. Ono što je važno zapravo taj e, ta kartica ulaska kad imamo uspostavljanje novog sustava razmjene elektronskih podataka između država članica i to e, na osnovu ovog, ove platforme komisije. Postoji cijeli niz problema kompatibilnosti između ministarstava, sigurnosti transfera informacija. I e, ja mogu reći da analizirajući cijelu situaciju sam e, vidio da koliko se stvar čini jednostavno na par, papiru koliko je zapravo sofisticirana upotreba tog e, sustava. Radi se znači o važnom e, e, elektronskom sustavu kontrola, takozvanom elektronskom očevidniku i imamo informacije različiti posvećene različitim vrstavama i možemo, znači imamo cijeli niz logičnih konsekvenci koji proizlaze iz tog stabla razmjena to u svakom slučaju također ima svoje reperkusije na samo vrijeme. Trebamo vidjeti kako će se to odražavati u budućnosti. Ono što je jako važno je također i e, posao e, znači e, koje agencija za kontrolu ribarstva provodi prema državama članicama Znači imamo te posebne programe za kontrole inspekcije, agencija u tom smislu igra izuzetno važnu ulogu, a ono što je važno je svoje vrsna zajednička kultura i zajedničke procedure svih e, inspektora e, zajednice. Francuska je e, poduzela sve mjere kako bi znači primijenila ovaj priručnik za E, inspektore čim ga je primila. Zadnja točka mog ekspozea e, vezano uz samu provedbu. Dvije stvari su tu meni posebno važne kad govorimo o provedbi uredbe o kontrolama. Ono što je važno je da imamo tu artikulaciju sa novom, novim ZRP-om. Važno nam je reći da regionalni okvir je mjesto gdje možemo provoditi diskusije, posebno što se tiče specifičnih tehničkih mjera ili mjera dodatnih mjera kontrole. Moramo znači imati taj manevarski prostor za prilagođavanje pravilima u posebnim e, situacijama. Uredba kontrola trolama e, i njezina posebna struktura je zapravo zajednički temelj e, dobrih primjer, primjena i usklađivanja kontrola na e, razini zajednice. Kad govorimo o ovoj obvezi iskrcaja na nivou država članica i naravno Francuske se obavlja veliki naporan posao i također trebam reći da moramo uzeti u obzir i moguću reviziju uredbe e, o kontrolama. U tom smislu trebamo također i uzeti u obzir reviziju eventualnih tehničkih mjera. Posao je sve kompliciraniji, a ono što je važno je u tom smislu dobra primjena i provedba tehničkih mjera. Philippe euh, Hvala, hvala gospodine Delombert de Grange, hvala vam na ovoj prezentaciji, mogu reći da se svi pridržavaju taj, tajminga, a sada ću e, pozvati admirala Vincenza Melone, koji je glavni upravitelj Luka Lučkih vlasti u Italiji. Izvolite. Hvala vam. Dobra, dobar dan svima. Ja sam htio pitati, e, imam jedan, zapravo u mom govoru početni dio prikazuje kakva je situacija u Italiji, kako je organiziran sustav kontrola u Italiji. E sad, umjesto da ja govorim o tome, ja bih vam pokazao film u kojem se vidi kako e, Italija, dakle jedna aktivnost e, Italije, jedna dakle pregled, a onda bih govorio o sustavu kontrola. Ecco, qui si tratta del salvataggio. Evo ovdje pokazujemo jednu akciju spašavanja. Ovo su otoci blizu Samosa. Riječ je o spašavanju imigranata koji su ostavljeni na ovim stjenama i naš spasilački tim je otišao po njih. Creando una culla galleggiante per mettere i bambini a bordo. Evo ovdje vidite kako su spašavali djecu poslali su im ovaj čamac. sono i nostri rescue swimmer. Ovo su naši plivači i ovo su vam stvari s kojima se susrećamo svakoga dana.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 Vi ringrazio di cuore. Ecco, questo è quello che avviene nel Mediterraneo. Ovo se događa na Mediteranu gotovo svakoga dana. Ja sam vam htio pokazati ovaj film. Zato što je glavna misija obalne straže u Italiji koordinacija svih hitnih slučajeva na Mediteranu. To vam je jedan milijun četvornih kilometara mora. A sada prelazim na drugi dio. Krećemo od stranice broj 5. E, le kapitanerije di porto dipendono da... Lučke kapitanije ovise o različitim ministarstvima, a kad govorimo o ribarstvu, to poneviše ovisi o ministarstvu poljoprivrede, e, ministarstvu za hranu i šumarstvu. I Lučka kapitanija je zapravo centar za nacionalnu kontrolu ribarstva. Smještan je u e, operativnoj središnici. Ima dodatnih sekundarnih regionalnih centara. Riječ je o Centru za koordinaciju koji ima najnaprednije sustave kontrole i praćenja plovila i to posebice onih koji prate e, ribarstvo. To su sustavi za praćenje plovila, e, sustav za automatsku identifikaciju te sustav za dalekometno, dalekosežno prepoznavanje i praćenje. Sve te, e, svi ti uređaji omogućuju e, centru da koordinira sve aktivnosti kontrole i inspekcija, uključujući i one koje su predviđene zajedničkim planom za korištenje sredstava u sredozemlju kojeg je pripremila Europska agencija za ribarstvo. Aktivnosti se provode na cijelom lancu, dakle od mreže do tanjura. Kontroliraju se ribarska plovila, prodaja na veliko, pogoni za preradu, maloprodaja, restorani i tako dalje. Svo osoblje obalne straže, prema oblastima koje su im dodijeljene, sudjeluje u aktivnostima kontrole te sprječavanju e, e, nezakonitog ribarenja na, razini, na nacionalnoj razini na međunarodnoj razini i na europskoj razini se koristi kvalificirano osoblje koje je odabrano između 200 e, inspektora za ribarstvo iz Europske unije i 150 iz Italije, iz naše lučke e, kapetanije. Jedna od prioritetnih aktivnosti je borba protiv nezakonitog ribolova, takozvanog NNN. Jedan od glavnih e, jedna od glavnih tijela je zapravo povezivanje službenih kontrola koji su predviđeni sporazumom kojeg je pripremio FAO i e, usvojio, usvojila Europska unija u lipnju 2011. U tom kontekstu aktivnosti se provode na nacionalnoj razini i to u uskoj suradnji sa Agencijom za carine i monopole, a na razini Europske unije se provodi u suradnji sa Europskom unijom, to sa drugim zemljama Europske unije kroz e, urede za vezu. Još jedna primarna aktivnost je borba protiv korištenja nezakonitog korištenja lebdećih mreža. I u proteklih deset godina smo zapljenili 3400 km mreža. To vam je recimo udaljenost između Rima i Rekjavika na Islandu. Obalna straža je jedan od glavnih protagonista i dobili su instrumente koje je uvela uredba 1224 i 404 iz 2011. Ti se instrumenti koriste kako bi se što bolje provodile aktivnosti kontrole i kako bi se poboljšala suradnja između zemalja članica. instrumenti koje smo dobili, dakle to su izvješća o provedbi inspekcije i nadzoru koji su pripremljeni po zajedničkom standardu i koji se prikupljaju u e, elektronsku banku podataka. Zatim uspostavljen je nacionalni registar o e, prekršajima, uspostavljen je sustav kaznenih bodova za ozbiljne prekršaje, uspostavljen je instrument suradnje, upravne suradnje između zemalja članica, zatim provedba specifičnih programa kontrole i inspekcije za određene riblje vrste, poput plavoperajne tune, sabljarke i male pelagijske vrste, te suradnja u e, zajedničkom planu korištenja sredstava u različitim zemljopisnim područjima koji su omogućili provedbu e, zajedničkih aktivnosti kontrole na kopnu i na moru. Na taj smo način razmijenili najbolje prakse, razmijenili smo e, informacije, osigurali potpunu transparentnost kad je riječ o radu inspektora i koristili smjernice i kontrolne liste koje je pripremila Europska agencija za ribarstvo. Sve to pomoglo da dođemo do e, usklađivanja naših kontrolnih postupaka. U istovremeno, istovremeno su pripremljeni priručnici za obuku osoblja, to jest e, ribarskih inspektora, i to je doista vrlo pozitivno utjecalo na ostvarivanje e, prethodno određenih ciljeva. Što se tiče operativnog scenarija, 2015. E, smo proveli nekoliko inspektorskih kampanja, i u principu proveli 63 tisuće kontrola koje su dovele do zapljene od gotovo 600 tona ribarskih proizvoda komercijalne vrijednosti od otprilike 20 milijuna eura. Osim toga podignuto je gotovo tisuću kaznenih prijava i 4500 administrativnih kazni u vrijednosti od ukupno 7 milijuna i 200 tisuća eura. Toliko je dakle izdano novčanih kazni. Kontroli su se, kontrole su se provodile dakle, na različite načine i pronašli smo različite prekršaje. Dakle, od sljedivosti do e, najmanje veličine e, ribe, od e, ribarstvene opreme do zaštite za do zaštićenih vrsta, zatim komercijalnih prijevara i e, zloupotreba u rekreativnom ribolovu. Osim toga, e, prekršaj je bilo i u području higijenskih e, standarda. 1353 mjere su izračene, izrečene i to uglavnom e, određivanjem kaznenih bodova i 7190 bodova je dodijeljeno zbog svaku od tih vrsta. Oduzeto je 24 povlastica za ribarstvo i 23 dozvole za zapovjedništvo broda. Obalna straža ima i administrativnu funkciju koja je povezana sa upravljanjem ribarskom flotom i pomorskim osobljem. Na taj način možemo imati dakle, cjelokupnu viziju e, ribarskog sektora u Italiji. Hvala vam. Merci, amiral, pour euh, cette Hvala, admirale, na ovoj prezentaciji. Imate sigurno puno posla e, povezano sa migracijama i migrantima. Hvala vam puno na ovom ekspozeu. Sada ću e, predati riječ gospođi Su, Susan Steele koja je predsjednica znači e, tijela za zaštitu morskog ribolova u Irskoj. Izvolite, dajem vam riječ. Hello. I'm going to look at harmonization. Ja ću se pozabaviti pitanjem harmonizacije iz stajališta regulatora. Dakle, uloga nas je kad kada prilično izazovna, pa bih vas sve zamolila da mi pomognete sa jednom demonstracijom. Zamolila bih sve da prekrižite ruke na prsima. Hvala. I sad bih vas zamolila da promijenite koja je ruka gore, a koja je ruka dolje. Dakle, obratno. Dakle, sada zamislite da je ovo novi zakon, da morate ruke križiti, križati na taj način. A moja uloga je pobrinuti se da vi poštujete tu uredbu. Sad ja imam određen eh, komplet alata koje mogu upotrebiti, mogu vas nagraditi, čestitati vam što ste i dalje ostavili ruke prekrižene, mogu vas obrazovati i reći vam da ćete dovesti do mira u svijetu ako tako počnete križati ruke. Mogu provoditi mjere protiv vas, ali alate se oslablje ukoliko regulator ne djeluje. Dakle, ako ste vi eh, spustili ruke ili ih prekrižili na prvotan način, tada će moje alati biti oslabljali. Ako se nepošteno ponašam, ako netko ne poštuje pravilo, stvari se i dalje pogoršavaju. Ako imamo veći broj eh, regulatora koji svakoga traže da drugačije prekriže svoje ruke, tada se također stvaraju poteškoće. Dakle, tada se eh, dovodi u pitanje istinitost i ispravnost onoga koji provodi regulativu. Sa kontrolama ribarstva moramo imati na umu da su oceani vrlo složeni. Pokušat ću vam to prikazati. Samo more ima 73 tisuće oblika morskih biljaka, 18 tisuća e, riba. Svaki od tih ima drugačiji životni ciklus. A biolozi u najboljem slučaju razumiju ciklus, životni ciklus od 120 vrsta riba. Ocean je ogroman, na njega utječe zagađenje, klimatske promjene, prirodni događaj, a isto tako imamo i zajedničke resurse ribarstvene, gdje ribari koriste različite veličine brodova, različite metode ribolova, različite kulture. Imamo također morske granice, dakle velik broj zemalja, velik broj različitih ljudi i kontrola ribarstva je vrlo složena. Dakle, moramo razmotriti koji su naši ciljevi, koji su također složeni, ekonomska održivost, održivost u biološkom smislu i što je najvažnije integracija između te dvije stvari. Usklađivanje svih ovih slojeva i sistema je složeno, ali je nužno. No, moramo potrebiti regulatorne alate koji su nam na raspolaganju, a njih nemamo previše i moramo nastaviti raditi na izgradnji sistema koji se gradi od samog početka europskog putovanja. Sretni smo što radimo na temelju rada prethodnih velikana koji su na ovome radili, ali i dalje smo na tom putu. Ako pogledam u svoju skromnu kutiju sa alatom, prva stvar koju ću izvući je metar metar mogu lako upotrebiti, izmjeriti mrežu. Možda ne znate, li, mrežu možete mjeriti na cijeli niz različitih načina. Veličinu oka, debljinu konca, možemo mjeriti kada je suha, kada je mokra, u različitim dijelovima mora i svako od tih mjeranja dat će nam drugačije rezultate. Ključno je da uskladimo svoje metode tako da postoji jedinstvena mjera za sve Dakle, pokušamo dobiti jedinstveno i jednostavno mjerenje koje će biti jednostavno kako bi regulatori se mogli pobrinuti da svi to poštuju. Dakle, vrlo je složeno, ali rješenja moraju biti jednostavna. Sljedeća stvar u mojoj kuti sa latom je libela. Libelu koristimo da se pobrinemo da su stvari u ravnoteži, da su ravne. Pogledamo ovdje situaciju Irske. Irska nije velik otok, ali ima izuzetno e, veliku e, biološki bogato pomorsko područje koje je deset puta veće od samog kopna. Ako na to dodamo situaciju da su na kopnu sve stvari u jednoj dimenziji, a u moru su naslagane slojevima, ti resursi su doista ogromni. Naša plovila u Irskoj e, iskrcavaju svega 20% riba iz irskih voda. To znači da u e, Irskoj regulatori zapravo ima mišavinu irskih plovila i plovila naših susjeda. Međutim, kada uzmemo ovu libelu, ovu vaservagu, stvari neće biti u ravnoteži. U irskim vodama postoje velike razlike između brodova koji love jedni do drugih. Primjerice, irski brod mora sa sobom imati svoju dozvolu, a neka, neka susjedna zemlja, odnosno njihovo plovilo, ne mora irska plovila, za njih znamo kvote, ali ne znamo koja su prava za lov drugih plovila. Ako se radi o plovilu koje je e, u razini visokog e, rizika, e, to ne možemo znati, osim ako se ne radi o irskim plovilima. Ne možemo niti znati koliko su često kontrole provedene, dakle, kad kada dolazi do pretjeranih kontrola. Sistemi omogućavaju promjenu očevidnika sve dok plovilo ne pristane u luci, tako da to ne možemo povezati sa svojim kontrolama. A u nedostatku raspodjele podataka ne možemo vidjeti sve podatke. Dakle, potrebne su nam uravnoteženiji sistemi kontrole, moramo e, razmjenjivati i obavištane podatke i razinu rizika, no to usklađivanje mora biti inteligentnije od toga da se jednostavno ponavljaju jedne te iste stvari. Moramo se složiti sa svim zemljama u regiji da se pronađe sistem koji omogućava vidjeti ono što je drugi vide i tako ćemo omogućiti jednake uvjete za sve što je najvažnije, ti kontrolni sistemi moraju biti uvedeni istodobno u svim državama članicama i uz istu razinu dosljednosti, bez ikakvih, e, ikakvog favoriziranja. Sljedeći alat u mojoj kuti je francuski ključ ili univerzalni ključ. Nažalost nisam alat mogla provesti kroz osiguranje na ulazu, ali dakle ključ koristimo za popravljanje, zatezanje stvari i neke stvari i ovdje moramo popraviti. Prije svega, kod ribara moramo stvoriti kulturu poštivanja zakona, a poštivanje se temelji na ponašanju ribara i kao regulatori mi možemo pomoći usklađivanjem obrazovanja, odnosno osposobljavanja ribara Isto kao što morate položiti teorijski dio vozačkog ispita, tako imamo i tečajeve za ribare sa testom prije nego što dobiju svoja prava na ribarenje. Nadalje moramo stvoriti također, uskladiti situaciju za sve inspektore i e, osnovni kurikulum moramo učiniti obaveznim, imati veći broj tečajeva za osposobljavanje, tako da gdje god pristane određeno plovilo, prema njemu se ponaša na isti način. Dakle, za to je također potrebno nova zakonodavstvo, zajednički program kontrola i e, skipovi koji su sredotočeni na rizike. Ali uvijek moramo imati na umu da smo inteligentni u toj harmonizaciji, usklađivanju. Ne želimo pogriješiti svi istodobno na isti način. Sljedeći alat je čekić. Ako ste ikada pokušali stol sastaviti i ako ne zakucate čavle ravno, niti on neće dobro stajati. Dakle, usklađivanje rezultata je ključno. E, kada inspekcija pronađe problem, e, moramo uskladiti rezultate. Da li e, dođe do sudskih postupaka, pritvora, nekih kaznenih bodova, da li se temelji na procjeni štete ili šteti nanesenoj ekosustavu. Dakle, svi moramo učiti jedni od drugih, vidjeti što funkcionira, što mijenja ponašanja i stvoriti jednake uvjete. Kazne koje kontrolne agencije koriste ne mogu se razlikovati između država članica a uz usklađivanje dolazi odgovornost, a sankcije se mora primijeniti na pošten ujednačen način u svim državama članicama kako bismo imali poštenu raspodjelu resursa. Sljedeća je pila i to je posljednji alat u mojoj kutiji. Dakle, s pilom moramo jednostavno pokušati biti prilagodljivi. Situacija je složena, ne možemo uvijek sve pogoditi i biti sve napraviti ispravno, moramo prepoznati i moći reći ako neka zakonodavna regulativa ne funkcionira, biti hrabri i odrezati to pilom. Dakle, moramo pozdraviti složenost, pozdraviti rješenje i pozdraviti put do njih. Da sažmem, ključna poruka je da iz perspektive regulatora ovo je doista složeno područje rada. Imamo ograničen broj alata na raspolaganju za promijeniti ponašanje, ali razmotrimo te alate koje imamo. Upotrebimo metar da svi radimo stvari jednako, libelo da jednako raspodijelimo rizike, obavištajne podatke i pobrinimo se da budemo e, pošteni prema onim ribaricama koje love jedna do druge. Upotrebimo univerzalni ključ da svi mogu poštivati regulativu i da inspekcije budu provođene na isti način i imamo jedan ujednačen pošteni čekić gdje pravni operater koji utječe na doprinos na život e, ribara to čini jednako za sve. I za kraj, ako stvar ne funkcionira, upotrebimo pilu, pilu tu da odrežemo, odsjećemo ono što ne funkcionira i pronađemo nešto drugo što funkcionira. Merci, Madame Hvala gospođo Stil. Evo, ako mi dopustite, ja ću prekrižiti ruke i to u oba smjera. Nakon što sam prekrižio ruke, predat ću riječ kolegama. Gabriel matoje je zatražio riječ. Izabel, možda bi bilo dobro da ti završiš. To će možda biti mm, malo koherentnije. Evo, Gabriel, izvoli. Veliko hvala svim govornicima. Danas mislim da je ovo doista bilo zanimljivo popodne. Dobili smo primjere iz 5-6 e, različitih država članica, ali svi imaju jednu zajedničku stvar. A to je zajedničko odsustvo nečega. To je usklađivanje. Govorimo o usklađivanju, spomenuli smo i koordinaciju, i meni je zapravo vrlo jasno da dibarsko e, ribarsko tržište mora biti nešto što je jedinstveno i ne bismo trebali imati razlike ovisno iz koje zemlje proizvodi dolaze. Dakle, imajući to sve u vidu, žao mi je što se pokazuje kolika je još velika potreba za usklađivanjem i svako prekriži ruke onako kako smatra da je to najbolje, koriste čekić pilu kako smatraju da je to najbolje. A Iskustvo moje iz Španjolske je upravo isto takvo. Smatram da moramo imati jedan sveobuhvatan pristup i u svojoj regiji na Kanarskim otocima vidim da smo e, se pretvorili od primjera kako ne raditi stvari u jedan primjer dobre kontrole, jedan pozitivan primjer, pozitivan model. Posljedica toga da mm, zapravo oni koji žele kršiti zakone prelaze u druga područja. To znači da smo učinkoviti. Razgovarali smo o koordinaciji, za koordinaciju moramo imati bolji prijenos podataka, kao što je gospodin Aydin rekao na početku. I jasno je da svatko ima svoje prioritete. Ako živite u Harburgu, Hamburgu, drugoj najvećoj luci u Europi, možda imate drugi pristup nego netko iz nekih manjih e, luka. Govorili smo i o regionalnom pristupu, slažem se sa gospodinom Delamberom, trebamo upotrebiti odgovarajući okvir, okvir za naše aktivnosti, poduzeti mjere na odgovarajućoj razini, iako su nam istodobno potrebne globalne mjere, ali mora se uzeti u obzir neke karakteristike pojedinih regija. Admiral Milone i njegov video je doista bio sjajan s ovim operacijama spašavanja No, to postavlja pitanje kako provoditi kontrole ribarstva, što nas sve brine. Nemam konkretno pitanje, već opće pitanje za sve. Analizirali smo stanje stvari, kakva je realnost, da postoji potreba za koordinacijom, potreba za usklađivanjem, ali čini se da se pokazuje da to ne postoji. Postoji kontrolna agencija, i Čini se da oni rade dobar posao, 1500 inspektora je na raspolaganju, ne znam da li je to dovoljno, vjerojatno nije. I gospodine Savaraja bih želio pitati, pretpostavljam da im uvijek potrebno još dodatnih resursa, e, dobro pripremljene timove, nacionalne timove za inspekcije, dakle one koje su najbolje informirani i obavješteni o nacionalnim pravilima koje su primjenjiva i situaciji. I zapravo me zanima koja bi bila neka, neka minimalna stopa, minimalni postotak e, istovara koji bi bili dovoljni za zadovoljavajuću razinu kontrola. Dakle, države članice ne bi trebalo o takvim stvarima same odlučivati koliko često, koliko puno se kontrole provode. To me zanimalo. Hvala vam. Doista zahvaljujem se svima na ovom na ovim opširnim informacijama koje smo čuli. Imam e, zapravo popis pitanja za sve, da možda da započnem sa gospodinom Severeom iz kontrolne agencije. Zanima me kako funkcionira razmjena podataka. Dakle, od kojih država članica redovito dobivate podatke? Koliko je to često? i koliko često vas države članice posjećuju u vašem sjedištu. Dobit ćete još 40 zaposlenika u svojoj agenciji u budućnosti. Hoće li oni biti isključivo odgovorni za graničnu kontrolu ili će biti također uključeni u kontrolu ribarstva? dakle koje će biti njihove funkcije. Malo čas smo vidjeli sjajan video, vrlo dirljiv. Radi bih da se taj film prikazuje onima koji misle da mogu jednostavno okrenuti glavu od toga što ovi ljudi prolaze i što prolaze ljudi koji u našim vodama svaki dan riskiraju svoje živote. To bi trebalo jednom dnevno pokazivati onima koji žele graditi zidove. Pitanje jedno za sve. Koliko često se kontrolira određeno plovilo? Dakle, kontrole se provode u drugim područjima. Ja imam vozačku dozvolu već 40 godina, a zatražili su me samo jednom u životu da ju pokažem. Dakle, koliko često se takve kontrole provode u ribarstvenom sektoru. Što je sa zaposlenicima u vašim agencijama, vašim odjelima, da li ih imate dovoljno? Mislite li da doista učinkovito možete provoditi kontrole sa ljudima koji imate e, na raspolaganju i koliko često e, provodite osposobljavanje osoblja i koliko često šaljete ljude u središnjicu, u Vigo, da ondje e, pohađaju osposobljavanje? Jedno područje kojim se stalno bavimo je pitanje kamera na plovilima. Da li je to odgovor na problem ili mislite da trebamo promatrače ili mislite da u određenim okolnostima možemo provoditi oba oblika kontrole. Dakle, koliko često identificirate kršenja propisa? Talijanske kolege su dali neke konkretne brojke, no drugi nisu. Koji je broj otkrivenih prekršaja? Zanimalo bi nas čuti. I još me zanima o vašem iskustvu sa obvezom istovara koja je sada na snazi. Dakle, kako je vaše iskustvo sa time? I možda nešto provokativno. Mislite li da bi e, kontrolni sistem e, trebao biti, da bi njime trebalo upravljati iz Brisela, i koliko dugo mislite da bi nam trebalo da postignemo potrebnu razinu harmonizacije? Zbilja puno pitanja koje ste postavili. Doista imamo kompetentne ljude, pa je vrijeme za postaviti ih. Madame Nirjada. Hvala vam, ja ću pokušati pitanja postaviti kratko koliko mogu. Zahvaljujem još jednom na svim izlaganjima. Mislim da je krajnje vrijeme da se ovim pitanjima pozabavimo. Ranije sam primijetila da je gospodin Severo spomenuo da postoji jedan element povjerenja između država članica i da se to povjerenje osnažuje. Ja moram reći da u Irskoj barem nisam vidjela nikakav dokaz toga. Veliko je nepovjerenje, ne vjeruje se niti Irskom tijelu za kontrolu eh, morskog ribarstva, niti drugima, a to je zbog toga što se čini da postoje različiti zakoni, da nije primjenjiva ista stvar na sve. Ovdje govorim konkretno o super kočama, velikim brodovima, tvornicama? Što je sa promatračima koji promatraju na tim plovilima što se događa, što je sa svim prilovom. Nitko zapravo ne zna broj vrsta koje se love kao prilov i zatim bacaju natrag u more. A ponovno pojavlja se pitanje e, nemogućnosti da se ukrcava na brodove zbog lošeg vremena. Ti brodovi bi trebali pristajati u luke tada. I dakle, još jedno pitanje super koća, e, praksa e, zamjene kvota i mijenjanje zastava nije zastava država. Dakle, čini se da postoje dosta velik nerazmjer između toga kako će mali ribari se nositi sa time kada i sami vide da ne postoji transparentnost e, između kazni koje se nameću takvim brodovima. Druga stvar je inspekcija zamrznutih proizvoda na ovim plovilima kojima je odredišna luka gdje istovaruju proizvod, tko to nazire i kako. I konačno, spomenula bih i pitanje oporezivanja gdje i u kojoj zemlji se plaća porez na smrznute proizvode. Ako ih se lovi u Irskoj, da li plaćaju doprinose porezu u Irskoj? Sumnjam. Dakle, veliki je nedostatak transparentnosti i potreba za regulativom i imajući to na umu, dakle kada kažem regulativa, mislim na usklađivanje toga kako se primjenjuje kaznene bodove na jednu zemlju, na drugu ne, jer posljednja stvar je koju želim da se kriminalizira ponovo naše male ribare, jer to osjećaj koje da dobivam da ih se e, kontrolira vrlo često, a vide svoje europske susjede koje se uopće ne kontrolira. Ne krivim našu irsku agenciju za to, oni su ograničeni u svojim aktivnostima, ali ne postoji transparentnost toga što se radi sa plovilima pod drugim zastavama u našim vodama. To se dovezuje na ono što smo prije već rekli, kako potaknuti ljude da ostanu u ribarstvu ako ne postoji jasnoća, ne možemo ih privući nazad. Drago mi da se dakle počinje govoriti o ovim pitanjima i još jednom zahvaljujem govornicima. Milmon, hvala vam, hvala svim govornicima na njihovim izlaganjima. Na jedinstvenom tržištu logično je trebamo usklađenu regulativu. Dakle, ne smijemo imati crnih rupa, e, niti praznina. I imamo dvije uredbe o kontroli i o NNN ribarstvu koje zapravo polažu pravila za usklađivanje. Tako da na papiru harmonizacija usklađivanja postoji, ali sada je važno to provesti i u praksi. Prema regulativi, što se tiče inspekcija i kontrola, barem pet posto istovara trebalo bi biti kontrolirano. To je osmi članak. Da li je to i stvarni postotak koji se kontrolira? Ili govorimo o 10% ili o nekom manjem postotku? Dakle, na papiru kaže 5%. Koja je stvarnost? Zatim uvoz pošiljki iz trećih zemalja. To je važno na europskom tržištu sami ne možemo uloviti dovoljno ribe pa moramo uvoziti. Što regulativa govori o tome? U članku 17. vam piše da je najviši mogući broj treba odgovarati e, minimalnom postotku provjerenih pošiljki. Da li bismo trebali reći da 3 ili 5% uznih pošiljka treba provjeriti? Dakle, da li bi bilo lakše imati veći broj usklađenih kontrola? Svakako mislim da je to od velike važnosti i da moramo nastaviti raditi u tom smjeru, izbjegavati neke praznine sa lukama koje ne provode kontrole, sa nedovoljno strogim kontrolama i sa pošlikama koje se u jednoj luci odbiju, e, da takve pošlike ne mogu pristati biti istovarane u drugoj. Dakle, to nam je potrebna koordinacija, još jedna riječ koju neprestano ponavljaju naši izlagači. I to je ono što je od ključne važnosti, dobra suradnja, koordinacija te činjenice da pošljike koje su odbijene u jednoj zemlji da ne mogu pristati u drugoj. Usklađivanje, suradnja, koordinacija. I zahvaljujem na svim informacijama. Mi smo zakonodavci, a vi radite na provedbi. I zakonodavstvo provodite u praksu. Što vi mislite da je potrebno mijenjati na temelju vašeg svakodnevnog iskustva? Što dakle vi mislite da bi trebalo promijeniti u zakonodavstvu? mi i komisija. Passe la parole Renata Briano. Madame Briano. Sì, grazie Presidente, grazie a tutti i relatori. Hvala vam, zahvaljujem se i izlagačima i izvjestiteljima. radeći na kontrolama, to je doista nešto što je važno, jer za ZRP ovo je vrlo važan pokazatelj. Vidimo često da moramo odlučiti o stvarima na temelju znanstvenih podataka, ali to isto tako moramo povezati sa podacima iz kontrola. I to smo vidjeli da se pokazuje u drugim važnim dosijejima. Neki podaci koje dobijemo, primjerice ove koje smo čuli od obalne straže Italije, doista su iznenađujući. A vrlo je osnovno vidjeti koja je doista priroda problema i kako stvari izgledaju uživo prije nego što se može donijeti odluke. Dakle, tu je ta suradnja važna. Očito kontrolni sistem možemo poboljšati u okviru zakonodavstva. Postoje tu i objektivne poteškoće. Usklađivanje je ključno iz niza razloga prije svega kako bismo dobili homogene podatke na temelju kojih možemo donositi odluke. A druga stvar su, je minimalni prag koji će također dovesti do veće homogenosti podataka, ovisno naravno o obliku kontrola koje se provode. To je još nešto što je važno. I tada možemo nastaviti raditi ka usklađivanju, što je najvažnije za kasnije faze. Hvala. Hvala Renata, dajem riječ e, gospodinu Kunu. Hvala vam predsjedniče. Zahvaljujem i našim izlagačima, doista su bile vrlo objektivne prezentacije e, vezano uz e, uredbu o kontrolama. E, važno je da se regulativa može provesti i jutro smo upravo govorili o tome kako agencije za kontrolu ribarstva i države članice mogu lovila za kontrolu uključiti u zaštitu naših vanjskih granica kroz suradnju sa Frontexom. Dakle, to su resursi koji su na raspolaganju za zaštitu naših vanjskih granica, ali isto tako imaju svoj stvarni posao, kontrolu ribarstva i organizaciju ribarstva kroz tijela država članica. Dakle, važno je da dođe do harmonizacije u smislu toga što kontroliramo a svi ljudi zaduženi za tijela nadležna za kontrolu u državama članicama kažu da provjeravaju, kontroliraju dozvolu koja odobrava e, ribarstvo, e, ribarenje i izdaju država članica, da također kontroliraju riblje vrste na koje ribar ima dakle pravo, veličinu oka, snagu motora i odredišne luke. Dakle, s mnogim drugim europskim agencijama e, zapravo nismo napredovali čak toliko daleko, tako da ovo smatramo naprednima. A suradnja između vas samih je također nešto što, koliko znam, dobro funkcionira, no bilo bi korisno znati što se događa u nekim pograničnim slučajevima e, kada države članice međusobno provode kontrolu. Ako pogledamo Mecklenburg-Vorpommern, odakle ja dolazim, i Schleswig-Holstein, E, dakle, plovila kontroliraju e, međusobno druga plovila, što se događa primjerice u ogromnom području Sjevernog mora. Mogu i oni, primjerice sa nizozemskim plovilima, koje će kontrolirati Njemci ili francuska plovila, pa me zanima da li je moguće da i do takvih slučajeva dođe. Razmjena podataka kroz agenciju za kontrolu, to je e, nešto što je moguće, ali važna stvar je kako upotrijebiti sisteme satelitske navigacije za nadzor ribarskih plovila u europskim vodama. Dakle, koristiti Galileo kako bi se znalo gdje se pojedina plovila nalaze. A isto tako plovila izvješćuju o tome odakle i kamo idu i mogu istovarivati ulov samo u za to određenoj luci prema temeljnim odredbama postoje. U europskim vodama e, također je zanimljivo koje su mogućnosti za kontrolu trećih zemalja. Malo čas smo čuli zabrinjavajuću sliku situacije u kontroli irskih voda koje kažu da vrlo pomno prate irska plovila, ali ako netko 100 metara dalje lovi istu riblju vrstu da se njih ne kontrolira i da zapravo nemamo pojma kako e, druga plovila iskorištavaju naše fondove. Hvala. Prije nego što dam e, riječ gospođi Tamo, e, Toma, budući E, da je ona izvjestiteljica za ovaj dosje i koja će dati znači završnu riječ. Želim pozdraviti znači e, ovu temu i kontrola znači izuzetno važna na europskoj razini. E, revizija uredbe o kontrole ne smije voditi prema racionalizaciji i zapravo na neki način umanjiti utjecaj e, uredbe o kontrolama, znači isto tako na neki način dovesti u pitanje cijelu zajedničku ribarsku politiku. To je nešto što je izuzetno važno da to imamo na umu. Kad govorimo o financijskim sredstvima u okviru FEAMPA što se tiče kontrola, onda moramo znači imati na umu da je odgovornost država članica da koriste financijska sredstva. Usklađivanje kontrola mora biti popraćeno isto tako usklađivanjem kazni, sankcija. To već dugo govorimo o tome. Imamo znači određene dozvole e, sa bodovima koje u tom smislu su e, bile osmišljene. I Zanima me e, mišljenje naših stručnjaka što se tiče ove dozvole sa bodovima e, i njezine provedbe. Trebamo vidjeti na koji način to možemo poboljšati. Evo, to su pitanja koja sam vam želio e, postaviti, a sada dajem riječ e, Izabel Toma koja sigurno ima mnogo stvari za reći na ovom području. Hvala gospodine predsjedniče, želim e, također zahvaliti govornicima koji su ne samo e, došli predstaviti svoje izlaganje, nego su ta izlaganja bila izuzetno zanimljiva što se tiče aktivnosti država članica, te također ključnih aktivnosti za agenciju kad mm, usklađivanje je ključna riječ to je zlatno pravilo povjerenja, te isto tako e, prihvatljivosti od strane općenito građana, a također i e, radnika u profesionalnim sektorima na području ribarstva. Kad govorimo o obuci, procedurama, metodama, sankcijama, e, pravosudnim sustavima, zakonskim sustavima. E, na tom području usklađivanja moramo naporno raditi, ali to je neophodno. Cilj izvješća E, je da e, zapravo krenemo od jedne konstatacije. Kad, na primjer, e, krenete u Španjolsku, onda ribari su rekli da s druge strane granice su kontrole malo E, zapravo e, e, nesistematičnije. Isto tako čula sam da u Velikoj Britaniji se francuske ribare sustavnije kontrolira nego neke druge. I zapravo uvijek čujemo ovo da drugdje je bolje. A u tom smislu imamo i cijeli niz zapravo fantaziranja. Realnost nije u tome da je da su sustavi stroži ili manje strogi, nego da su različiti. To moramo prihvatiti. Moramo u svakom slučaju poboljšati ovo usklađivanje i to je bio cilj ovog izvješća. E, Europska komisija ne znamo kad će znači imati ili jednu inicijativu ili zakonski prijedlog u tom smislu. A ovo izvješće idem u tom pravcu. Trebamo u svakom slučaju izabrati najbolje opcije. Te isto tako cilj ovog izvješća je da e, olakšamo na neki način promišljanje o toj temi. Vaši prijedlozi u svakom slučaju biti uključeni, vjerojatno će biti uključeni u naše izvješće. Gospodine Sabore, zahvaljujem vam što ste me ugostili u agenciji e, prošle tjedan, ali metoda upravljanja rizicima koje ste e, koristili u kontrolama postoji, znači dvije metode, s jedne strane upravljanje e, rizicima i imamo znači e, metodu u kojim mislimo da treba bo, više kontrolirati jedan e, brod koji predstavlja više rizika od broda koji predstavlja manje rizika. Razumijem taj e, način pristupa tu opciju jer u tom smislu se racionaliziraju i sredstva, ali postoji i znači ovaj sustav proizvoljnog odabira gdje zapravo na proizvoljan e, i znači proizvoljan način se e, izabire određeni brod koji će biti kontroliran. Za mene ova prva metoda e, koja je vezana uz rizike je relevantnija, ali mora biti na neki način objektiviziranija što se tiče samih izabranih kriterija. Zašto to e, kažem? Ne govorim zato da bih e, vam na neki način e, ugađala. Ribari su mi govorili da u jednom mjesecu smo bili kontrolirani četiri ili pet puta i imamo taj osjećaj da, su e, neki kontro, e, da se neke kontrolira više od drugih. A nemamo uvijek osjećaj da je to povezano sa rizicima. Drugo pitanje je vezano uz pitanje obuke. Postoji znači jedan minimum e, obuka koje su usklađene za sve ribarske inspektore o kojem se odlučuje na europskoj razini. Imam također i pitanje gospodinu Hajdenu. Jeste li uspjeli budući da je vaš geografski perimetar Baltik, imamo puno država članica, da li ste e, uspjeli ostvariti specifičnu koordinaciju u tom području i možete nam reći nešto više o e, usklađivanju, jeste li e, uspjeli ostvariti višu e, harmonizaciju nego ona koja je predviđena skipom, znači posebnim programom za kontrole i inspekcije. Drugo pitanje gospodinu Hajdenu. Rekli ste da elektronski sustavi E, predstavljaju znači problem što se tiče upravljanja vremenom, to je ono što sam ja shvatila. Kažete da je to jedan e, sustav koji je kompleksan, možete reći što zapravo predbacujete tom sustavu. A gospodinu Gonzalesu, ako sam shvatila dobro, rekli ste da e, uredba nije uvijek koherentna. U uredbi tako ste e, rekli, sam ja razumjela da postoje kontradikcije i da se treba onda odlučiti što se tiče same interpretacije. Možete li možda to malo pojasniti? Kako zapravo upravljati tim kontradikcijama u samoj uredbi? Drugo pitanje za vas, govorili ste o administraciji. E E, te ste rekli da postoji u Španjolskoj kontrola koja se vrši od strane Španjolske države, a zatim se e, provodi znači u samim regijama u Galiciji ako sam dobro shvatila. Znači regija u lukama i na kopnu vrši kontrolu tijekom iskrcaja, a zatim e, država vrši one druge kontrole. Da li je to zapravo jedan e, problem sa, e, što se tiče samog usklađivanja? I kad treba se uskladiti prakse sa drugim državama članicama, da li to onda ne predstavlja jedan dodatni problem? Pitanje gospodinu Meloneu, zahvaljujem vam također na filmu e, koji ste nam prikazali, to je nešto što nas je posebno dirnulo. Govorili ste da ima država članica gdje su kontrole isključive, gdje agencija vrši isključive kontrole, a zatim e, imamo e, znači države članice gdje e, isto tako te službe vrše i spašavanje na moru i vrste različite zadaće koje se tiču i obalne straže da li e, vršeći te druge zadaće zapravo vam e, stvara kod e, ribara bolju sliku vaših aktivnosti koje vam onda omogućuju da provodite i vaše kontrole. Da li ta misija spašavanja vam na neki način pomaže da budete bolje prihvaćeni od strane profesionalaca, a zatim za gospođu Stil zahvaljujem joj zbilja na ovom, ovoj kuti alata, e, a imam dvojbe što se tiče same pile, da li je u nadležnosti e, kontrolora, znači nadzornika, da razreže na neki način zakonodavstvo e, pod motivom da to nije primjenjivo. Ono što što ja smatram je da zakonodavac je taj koji mora revidirati zakonodavstvo koje nije primjenjivo i koje nije relevantno, a u tom smislu, ja bih se htjela pozabaviti tom točkom u svom izvješću, da li onda ne mislite da e, kont kontrolor, zapravo nadzornik mora informirati zakonodavca e, vezano uz prihvatljivost i zapravo mogućnost provedbe samog e, zakonodavstva. Kad bimo, bismo vam, eh, kad bi, bismo od vas zatražili da samo jedno pravilo uredbe o kontrolama promijenite, koje pravilo biste izabrali? Samo jedno pravilo. Hvala gospođo Tomas, to zbilja predstavlja puno, puno eh, pitanja za naše govornike. Tko želi početi u ovom smislu, mogu reći da su svi dobili svoja pitanja i možda ćemo krenuti po redu i krećemo e, sa Paskalom Savureom. Hvala gospodine predsjedniče. Ja ću krenuti e, s kraja pitanja, krenut od pitanja gospođe Izabel e, Izabel Toma. Hvala vam na vašem doprinusu. Što se tiče znači aktivnosti agencije, imamo znači regionalno djelovanje na e, ovom nivou skipa i imamo isto tako nacionalnu razinu. Agencija znači može govoriti o sezonama, isto tako na primjer o samoj veličina mreža, oka, o vrstama, znači može tu djelovati, ali ni u kojem e, slučaju ne može intervenirati što se tiče administrativne povijesti samog e, ribara. Države članice imaju različite sustave koje se osnivaju na sličnim sustavima kao i agencija. A kad govorite znači o nekim administrativnim sankcijama ili takozvanoj kaznenoj e, povijesti, te isto tako brojkama osjetljivosti e, određenog broda vezano uz povijest e, samog tog broda, kaznen, kaznenu evidenciju. E, tu znači imamo cijeli niz metoda. Imamo metode, znači proizvoljni izbor e, metode, znači proizvoljni izbor e, kontrola. Postavljamo si znači ta metoda se primjenjuje E, vezano uz pelagijski ribolov, e, znači za ribolov koji je e, znači aktivan u isto vrijeme i što se tiče analize rizika predstavlja istu situaciju. A kad govorimo o analizi rizika, to je zbilja ključni element. Agencija nema mandat da svoj kurikulum nameće e, na nacionalnoj razini i to prema nečelu da države članice primjenjuju zajedničku ribarstvenu politiku. No, imamo mogućnost da organiziramo e, znači natječaje na nacionalnoj razini, organiziramo obuke, imamo znači 2015. 670 inspektora koji su sudjelovali u različitim e, obukama. E, mi smo u tom smislu obučavali one koji mogu intervenirati u različitim točkama sam, samih propisa. Os Smišljen je sustav koji omogućuje agenciji da znači ima jednu kontrolu na drugoj razini i to što se tiče pedagoškog e, sadržaja samih e, obuka. O tome se već e, razgovaralo na upravnom odboru agencije, ali nije dovelo do nekih formaliziranih odluka. Postavili ste također i pitanje što promijeniti u uredbi o kontrolama. Mislim da se model agencije osniva na modelu dodjeljivanja. Znači imamo e, mandat koji je dodijeljen e, u skladu sa člankom 95 i daje agenciji e, ovlasti da provodi akcije kontrole i to u okviru specifičnih e, kontrola. Kad govorimo o ovim običajnim garancijama, agencija bi možda mogla imati više e, samostalnosti i sama odlučivati o programima kontrole. To bi naravno moglo povući sa sobom određene rasprave, no više neovisnosti bi bilo poželjno. Znači to je revizija same uredbe i članka 95. A kad govorimo o ovoj obvezi istovara i iskrcaja, to nije pokriveno ovom člankom 95 i onda smo koristili druge e, odredbe u drugim temeljnim aktima kako bismo omogućili e, podušku državama članicama vezano uz ovu obvezu iskrcaja. E, mi u tom smislu smo morali imati dodatni mandat koji nam je dodijelila država članica. Kad govorimo o povjerenju, mogu reći da postoji cijeli niz različitih e, povjerenja. Imamo znači Montel, e, e, planova o zajedničkom korištenju sredstava, imamo specifične planove inspekcija, to je jedan element koji je donio više transparentnosti. Mislim da države članice danas e, bolje surađuju, bolje se poznaju i što se tiče kontrola to stvara pozitivno okružje. A u utjecaj e, kon, planova kontrola je ograničen budući samo jedan dio vrsta je podvrgnut takvim kontrolama i planovima kontrola. Sada ću pokušati odgovoriti na pitanje gospodina Kuna. Ne mogu odgovoriti što se tiče znači ovih pitanja vezanih u Saveznu Republiku Njemačku, ali mogu e, reći nešto o razmjeni podataka. Imamo znači cijeli niz odredba, uredba o kontrolama koji predviđa tu razmjenu podataka. Imamo znači taj sustav Flux, to je svojevrsna autocesta podataka razmjena podataka. To je zapravo federirani sustav koji je uspostavila Europska komisija komu omogućuje državama članicama da izvješćuju o podacima i da dijele i podje, vrše zapravo razmjenu informacija sa drugim državama članicama. To je jedan sustav koji je upravo u uspostavljanju. jer e, a on će omogućiti da se iz ovog sustava izvješćavanja o ulavu da se to zapravo e, e, onda stavi na europsku razinu i da se u tom sustavu onda razmjenjuju informacije. Agencija ulaže velike napore i sredstva u tom smislu. Agencija ima jedan informatički sustav koji omogućuje prijenos podataka kontrole. Ono što je važno za mene da ovaj sustav će u mogućnosti omogućiti centralizaciju i razmjenu podataka inspekcija, te time će se olakšati zapravo administrativni teret povezan sa posebnim programa za kontrole inspekcije i isto tako specifičnim eh, programima. Agencija ima zapravo vrlo važan e, program praćenja e, e, plovila, imamo Galileo, znači ovaj sustav koji omogućuje prepoznavanje same pozicije plovila, isto tako smjer u kojem plove, te isto tako da se osmisli, da se zapravo vidi kuda ta brod ide, sama ruda, ruta broda. A kad govorimo o VMS-u, e, koristimo ga sustav za nadzor plovila, no isto tako koristimo i druge sustave kao e, i automatskog, e, automatske identifikacije. A Također imamo i podatke koje nam dostavlja Europska svemirska agencija koja nam omogućuje da imamo slike radara i imamo znači situaciju na površini u određenom e, području. Kad govorimo o, vodama izvan voda Europske unije, e, agencija uz podršku Europske komisije radi na povećanju kapaciteta trećih e, država i to u okviru partnerstava o održivom ribarstvu. Svake E, godine se bavimo sa tri e, treće države i to ovisno o podacima koje dobivamo od upravnog odbora. To je sve upisano u same e, proračunske prerogative. Žele se tim zemljama dati više resursa. A kad govorimo o pitanju 5% i toj kontroli 5%. Taj cilj nije uvijek e, realiziran jer jer je ribolov vrlo dinamična gospodarska aktivnost. E, imamo e, oprosti Pascal, oprosti što, što te prekidam ako odgovorite na sva pitanja, onda drugi neće moći <laughs> odgovoriti, neće imati prilike odgovoriti. Evo, izvolite. E, pokušao sam odgovoriti na pitanja koja su bila postavljena agenciji. Odgovorit ću na nekoliko pitanja gospođe Rodžist i gospodina Gabriela Matoa agencija nema 1500 inspektora, ali imamo znači e, u okviru e, Europske unije takozvane europske e, inspektore koji imaju dozvolu da znači provode inspekcije u e, raznim područjima i 31.12.2015. imali smo znači 1583 takvih e, inspektora. A kad govorimo znači o ovim različitim zadaćama koje su upisane u aktivnosti e, obalne straže, imamo znači povećanje ne 40 nego od 10 agenata kad govorimo o kontrolama, imamo brodove koje se kontrolira više od drugih, češće od drugih i to zbog same procjene rizika, a isto tako vezano uz problematiku samih izazova. Evo, već sam malo previše govorio i neću više uzeti riječ. Želio bih da svaki govornik ima priliku dati odgovore. Dajem sada riječ doktoru Ajdenu koji će također odgovoriti na neka pitanja. Hvala in den äh, ersten Reaktionen ähm, aus dem Kreis des Hvala vam. Speziell ähm, auf die Kontrollen. Što se tiče plovila i kontrole istovara, mislim da je važno naglasiti ono što je Europski sud zatražio kako bi se dobile učinkovitije kontrole. Ne mislim da bismo se trebali usredotočiti na neke pod sektore inspekcije već objediniti rezultate svih oblika inspekcije i njih uklopiti tako da se tu uključi inspekcija na moru, inspekcija istovara, očevidnik i njihova kontrola, kretanje brodova, praćenje plovila, bilo kakvi novi zahtjevi koji se pojavljuju na temelju novih obveza, primjerice obveze istovara. I ključni zadatak je ove sve informacije prikupiti na nacionalnoj razini, koristiti informacijsku tehnologiju da izvučemo iz toga svoje vlastite zaključke, a nakon toga proslijediti te informacije dalje našim partnerima. To pretpostavljam da je izazov sa kojim se suočavaju sve države članice. Problem je u tome što sada moramo svoje računalne sisteme prilagoditi Mm, kako bismo uključili ono što znamo o svojim plovilima, opreme koje koriste, kontrole koje se provode na moru, elektronskim očevidnicima, evidencijom prodaja, sastavom ulova, kakve analize rizika i elemente trebamo uključiti kako bismo bili učinkoviti u svojim inspekcijama. dakle nekakvi znaci opasnosti, rizika, kakva kršenja propisa se vrše i kako to sve uključiti jer to je ono što pokušavamo, centraliziranu bazu podataka dobiti. Imamo osam različitih e, poddijelova koje na neki način treba integrirati u jedinstvenu arhitekturu računalno što je doista složen zadatak kojim se trenutno bavimo. Za to je potrebno određeno vrijeme, a kada to dobijemo, treba tako neko vrijeme i ostati bez da se mijenjaju stvari svaki dan. Dakle, to je bio moja, moja, moja molba da to donesete, imate u vidu kada donosite odluke. A nakon toga možemo odlučiti da li ćemo kontrolirati pojedino plovilo zbog određenih faktora rizika. Naravno, treba postati element nasumičnosti. Jedno i drugo nam je potrebno, ali nasumični izbor nikad nije dovoljan sam po sebi. Dakle, trebamo imati inspekcije koje su temeljene na elementima procjene rizika. U Njemačkoj dosta truda i napora ulažemo u izradu naših računalnih sustava i ako to drugi kolege učine na isti način koji će biti kompatibilan za sve, da je to velik projekt koji se ne može svakako preko noći napraviti, a nakon toga naravno ne smije ga se e, brzo mijenjati. Kontrole i obveze i kontrole istovara u Njemačkoj kontroliramo istovar njemačkih plovila kao i plovila trećih zemalja i tu imamo kvotu inspekcija od 10% ili više. nemamo neku točno određenu stopu kontrola, kontrole plovila, ali naše iskustvo da se neka plovila provjeri, provjerava mnogo više od drugih, ali to je isto u redu ukoliko postoje kriteriji za rizika toga. Ono što je važno je da zapravo integriramo, međusobno uklopimo sve te informacije. I naravno u tih 400 e, kontrola koje provodimo na moru u našem gospodarskom pojasu imamo primjerice 150 slučajeva kršenja ali često se radi o nekim sitnim prekršajima koje se nužno ne kažnjavaju, barem neozbiljnije. ali u svakom slučaju identificiramo i te neke manje propuste i prekršaje. Dakle, taj cijeli kontrolni sustav je na neki način zajednička odgovornosti. ne želimo nešto što bi bilo isključivo pod upravom i odgovornosti Brisela. To mislim da bi bilo previše ali trebamo zajedničke raspodijeljene odgovornosti za koordinaciju, za provedbu i jasne informacije o tome e, kakva, što bi se trebalo kontrolirati te koji je temelj e, za provedbu naših nacionalnih zadaća. I naravno mora postojati razmjena između kontrolnih agencija, između ureda ne bismo željeli da nas kontroliraju drugi već bismo radije imali razmjenu iskustava kako bismo mogli učiti jedni od drugih i praktičnija rješenja pronaći. Na taj način bi trebali shvatiti suradnju između pojedinih agencija. Isto vrijedi i za druge kontrolne instrumente. Ako Galileo može biti od koristi, odlično. Ako imamo druge sisteme, ako možemo koristiti bespilotne letjelice, za nadzor e, ribara u redu, ali uvijek unutar jasnih uvjeta kako bismo znali koje postupke treba primijeniti, koja su pravila i što želimo postići. A što se tiče zabrane odbačenog uvola, ulova i obveze istovara, to moramo raditi korak po korak, ali biti sustavni u svojim metodama. Identificirali smo određene ribolovne zone na koje se više pokušavamo sredotočiti ili pelagijski ribolov i zaključili smo da nam je potreban nadzor kamerama kako bismo znali što je doista uhvaćeno što dolazi na brod. Dakle, njemačko zakonodavstvo ide u tom smjeru uz sve probleme koje tu naravno možemo predvidjeti. Tu dakle možemo očekivati da ne možemo imati sistem koji će predetaljno snimati pojedinog, svakog pojedinog ribara na plovilu i tome slično, već moramo pomno odabrati instrumente, smjestiti ih na strateška mjesta i usporediti to sa onime što se radi drugdje u Europi i naravno i uključiti ribare i oni moraju sudjelovati zajednički s nama u tome jer kamera na brodu uključuje određenu investiciju i mislim da ribarima moramo reći da njihova budućnost leži u održivom ribarstvu i da će tržište u budućnosti samo prihvaćati proizvode koji dolaze iz održivog ribarstva. Ja, Europska unija u tome želi podržati i ne želimo da investicije koje će oni morati podnijeti budu toliko velike da odustanu već da se uključe u to. To je, mislim, pristup koji bismo trebali upotrijebiti. Jer bez podrške ribara naš kontrolni sustav ne može funkcionirati. I za kraj što je sa kontrolom istovara na Baltiku? Tu smo prilično aktivni, istina. E, imamo baltičku grupaciju gdje razmijenjamo informacije o provedbi same zabrane odbacivanja ulova i mislim da u ovom kontekstu to ima smisla jer možemo zajednički raditi kako bismo pronašli rješenja i pobrinuli se da provodimo regulativu na usporediv način a za to imamo i potrebne strukture. Hvala na vašim e, intervencijama i odgovorima. Sada dajem riječ e, gospodinu Vila Gonzalesu. Izvolite. Hvala. Evo, na brzinu. Što bismo mijenjali u uredbi 1224, rekao bih članak 27. Dakle, više fleksibilnosti za obalne flote i za male flote a u vezi s time naravno treba mijenjati i e, članak 14, kao što sam rekao u, e, u svojem izlaganju. Ostala pitanja. Kad je riječ o uredbi 1005 o borbi protiv e, nezakonitog ribolova, mislim da uredba dobro funkcionira i u principu mislim da ne trebamo znatno mijenjati temeljnu uredbu, ali da provedbenu uredbu. Evo recimo konkretan primjer. Dakle, e, specifični programi definiraju minimalan postotak inspekcija na temelju analize rizika. Isto bi trebalo vjeriti i za 1005. Dakle, minimalni postotak provjera na temelju članka 17. Kada se na početku otkrije veliki broj nesukladnosti, to će biti temelj analize rizika. Evo daću vam jasni primjer. Jučer sam bio na jednom važnom forumu E, za međunarodni ribolov, e, pardon, nezakoniti ribolov. E, zemlje sa žutim kartonom, zemlje članice provode različiti broj inspekcija, iako imaju sličan postotak koji moraju kontrolirati. To se može riješiti kroz izmjenu provedbine, provedbene uredbe ili reviziju provedbenih pravila. Isto to možemo postići boljim usklađivanjem sa eh, IT uređajima koji se eh, rješavaju. Zatim nesukladnosti, to jest nekoherentnosti u eh, uredbi o kontroli. Neke od njih stoje u članku 17 i stvaraju brojne sumnje kad je riječ o tome koje su flote pod tom obvezom. To se određuje na temelju broja i o godišnjem dobu, ali 17.2 govori o flotama i koje iskrcavaju svoj ulov u e, zemljama pod čijom zastavom ne plove. To je stvorilo poprilično e, nejasnoća i isto vrijedi za brodove i flote koje dolaze na španjolske obale. Mi nemamo nikakve podatke o njihovim dnevnom ulovima, tako da to prihvaćamo, i onda mm, šaljemo drugim obalnim zemljama a u principu nemamo nikakve podatke o njihovim količi, količino ulova u jednom danu te podatke ne dobijemo dovoljno e, rano Zatim članak 60 koji se odnosi na e, obveze vaganja te slanje informacija Treba postojati fleksibilnost i zbog luka i zbog planova, no kad govorimo o prijevozu između zemalja članica stvaraju se određeni elementi jer nisu postupci uvijek isti kada se e, nešto važe odmah u luci prilikom iskrcaja ili za par dana, dakle podaci koje vidimo na prodajnim listovima. Članak 68 to je odgovornost e, prijevoznika prije nego što proizvod bude prodan. Za nas je odgovorno da e, odgovornost mora biti na vlasniku broda koji je ujedno i vlasnik ribolovnih proizvoda. E, mislimo da ta odgovornost ne treba biti na prijevozniku. On je odgovoran za sigurnost, ali u principu ne za same te proizvode. I još jedan element, nažalost, Imamo vrlo jasno tumačenje pravnih službi e, u okviru e, zajedničke ribarstvene politike imamo e, jednu radnu skupinu i u principu u mnogim zemljama članicama to nije jasno, a to je provedba sustava kaznenih bodova. Pravna služba kaže da obalna država dakle nameće kaznene bodove s obzirom na vrstu prekršaja ali s druge strane država zastava e, može dakle to osporiti. Ostale, ostala pitanja. Kad je riječ o učestalosti inspekcija plovila, naravno ona se mijenja, no temelji se na analizi rizika. E, postoje plovila koja se, nad kojima se provodi inspekcija gotovo stalno. Zatim imamo i e, plovila koja u Španjolskoj koja dolaze iz stranih područja, njih također često. Zatim za plavoperajnu tunu također imamo 100% provjera. I to dakle sve od plovila do pogona za preradu i tako dalje. Za druge pak imamo minimalne e, postotke ovisno i to je recimo za oslić za njega je 20% ulova mora biti predmetom inspekcije. To naravno e, učestalost inspekcija onda ovisi i o e, raspoloživom osoblju. I zato se mora temeljiti na analizi e, rizika. Naravno da vrlo često se stječe dojam da je netko da se kod nekoga više provodi inspekcija nego kod nekog drugog. No isto tako je istina da kad analiza rizika pokaže da postoje područja u kojima je ispunjavanje propisa više ili niže, Dakle, one ribarske flote koje imaju veći stupanj ispunjavanja propisa, njih imamo naravno na umu. I na primjer, postoje određeni elementi o, o kojima se vode račune. Zatim postoje određeni prekršaj koji se češće događaju kod nekih flota nego kod nekih drugih. Statistike su javne na stranicama agencije i pokazuje se broj inspekcija koje provode zemlja, član, zemlja članice i tu imamo različite vrste prekršaja. Neke se ne otkrivaju nikad, a neki su pak učestali. Kakva je učestalost prekršaja? Pa to ovisi o e, zemljama. Mislim da u principu naši ribari dosta ispunjavaju e, uvjete. Mm, no, upravo nam je zato važna analiza rizika. Zatim imamo ribars, određene ribarske flote koje nisu problematične i koje s vremenom to mogu postati. Zato nam je važno da imamo analizu rizika koja sadrži sve potrebne podatke. Svi bismo mi željeli imati više osoblja za inspekciju, naravno, ali moramo prioritizirati aktivnosti sa osobljem koje imamo. U mojoj upravi ja uvijek nastojim učiniti više, mi smo zapravo zadovoljni s onime što imamo, ali uvijek bismo voljeli više. Zatim obuka. U Španjolskoj koristimo priručnike koje je pripremila agencija za obuku inspektora, ali osim toga organiziramo i vlastitu e, obuku, nekakve kao refreshment course, zatim imamo obuku o IT sustavima te o novim propisima i to barem jedan put godišnje, dakle najmanje jedan put godišnje, koja traje nekoliko dana. ono što smo govorili o nedostatku razmjene informacija. Došli smo do razine razmjene informacija koja je poprilično visoka prema uredbu, dakle e, od devet mjeseci, zatim imamo elektronski očevidnik, ali isto tako ostvarili smo znatnu suradnju i u specifičnim programima za inspekciju, te u e, razvoju zajedničkih e, planova za korištenje sredstava. U skupini koju, sastaku skupine mm, koju radimo i koju smo se sastali prije nekoliko e, tjedana, to je skupina zapadnih zemalja, Irska, Portugal, Ujedinjena kraljevina, Francuska i Španjolskoj i razgovarali smo o Osliću. No osim toga, e, osnovali smo tu skupinu i tu radimo već nekoliko godina i radimo na izgradnji povjerenja između zemalja članica i razmjeni informacija. E, ta skupina ima kontinuitet, sljedeći sastanak je 6. travnja i nakon toga ćemo imati još sastanaka razgovaramo, razmjenjujemo informacije, razmjenjujemo savjete i to ne samo o zajedničkim planovima za korištenje sredstava, već i o e, ostalim e, područjima suradnje između zemalja članica. Eto, mislim da nemam baš više vremena, tako da bih sada stao. Monsieur Philippe de Lambert Grange, est-ce que vous avez... Gospodine de Lambert Grange, imate li što za dodati nakon svih ovih intervencija? Gospodine predsjedniče, znači, e, na, mogu reći da je gospodin Savure, zbilja ravnatelj Europske agencije za kontrolu ribarstva, dao cijeli niz vrlo e, dragocjenih informacija. A ja ću probati možda dati neke neki različiti ili dodatni doprinos. Kad e, govorimo o tome, o tom pitanju da ribari imaju dojam da neki brodovi se kontroliraju više od drugih, to ću e, pokušati odgovoriti na to. A kad govorimo znači o raspoloživom e, osoblju, u današnjoj situaciji nemamo zapravo u javnim službama puno osoblja i E, kao što neki kolege kažu, zapravo smo zadovoljni s onim što imamo i možemo biti sretni da e, ne dolazi do smanjenja osoblja. A imamo također e, područja gdje se želimo uvijek poboljšati i napredovati, a to je područje koordinacije trebamo koordinirati na lokalnoj ili na središnjoj razini to koordinirati uprave koje imaju i druge nadležnosti na kopnu i na moru osim e, aktivnosti samog ribolova. Mi u okviru država članica također se moramo uskladiti i to su zapravo zadaće koje zahtijevaju najviše vremena. i u e, koje se ulaže najviše napore, najviše volje. To isto tako pokreće i to pitanje obuke. To u svakom slučaju predstavlja e, dodatnu vrijednost. Agencija je osmislila ovaj priručnik i e, govori se o tome da bi, mislimo da bi se taj priručnik trebao E, prevesti. A ono što bi bilo dobro je da se osmisli isto tako tečaj za kontrolore i treba uzeti u obzir da oni e, pripadaju različitim upravama. a u srednjeročnom razdoblju zapravo bismo trebali e, razlikovati različite razine i obuka i nadležnosti što se tiče samih inspektora i i imamo različite konfiguracije kontrola u tom smislu, a kad govorimo o promatračima e, e, u odnosu na kamere, to je zapravo jedno pitanje koje izaziva e, burne reakcije. A u tom smislu ću reći sljedeće. Kad govorimo o analizi rizika, ne smijemo misliti da je jedan način bolji od drugoga. Trebamo prije svega e, vidjeti koje su specifične karakteristike tih e, sredstava kontrole i naravno to ovisi o konfiguraciji samog e, ribolova, no isto tako i vrsti kontrola koje želimo provesti, naravno uključujući i kontrolu obveze iskrcaja koji je upravo u toku a kad govorimo o centraliziranom upravljanju u Briselu, e, koji se u velikoj mjeri osniva na načelu subsidijarnosti, mi promičemo ovdje dobru ravnotežu. Naravno, možemo e, uvijek bolje napraviti, no kao što su e, kolege rekle, takozvani skipovi, posebni programi za kontrole inspekcije su zbilja suštinski element i u tom smislu imamo e, cijeli jedan specifični svijet kontrola, imamo također koordinaciju sredstava e, država članica, ide se u teritorijalne vode druge države članice, vršimo i provodimo izvještavanje i to u okviru gdje e, agencija pruža svoju podršku. To je nešto izuzetno važno u okviru ove rasprave o usklađivanju zadnja točka kao e, zakonodavac e, naravno moramo imati uvid u uredbu o kontrolama a ako želimo uskladiti kontrole onda moramo isto tako pratiti cijeli lanac e, idemo lanac koji ima cijeli niz karika od ribara do potrošača i imamo cijeli niz manjkavosti koji se trebaju e, e, znači poboljšati. A kad govorimo o e, samom prijevozu i odgovornosti samog prijevoznika, morali bismo to u svakom slučaju preispitati i vratiti se na one prethodne etape od samog ribolova. Hvala gospodine Lambert de Grange. admirale, imate li vi nekoliko riječi koje nam želite priopćiti? Da, u Italiji je sustav, prema mojem mišljenju, vrlo dobro organiziran i kad je riječ o e, organizaciji, koju ću vam sada objasniti, i što se tiče sredstava, te što se tiče naših kontrola. Kad govorimo o organizaciji, u Italiji samo jedno tijelo provodi e, inspekciju e, svih faza ribarskog lanca i e, to je Lučka kapitanija. Imamo središnjicu u Rimu i 15 područnih centara u pomorskim upravama. Tako cijeli poluotok, imamo 8000 km obala i 12500 tisuća jedinica ribarstva. Eto, čito da vam dam malu sliku o dimenziji tog problema. Tako da smo, e, struktura nam je piramidalna koja i kreće od centra i ide prema periferiji. I to nam omogućava da provedemo čitav niz kontrola na koordiran način i to sa središnjice. Istina je i da mi sustavno provodimo četiri kontrole svake godine, a osim toga organiziramo takozvane kampanje za e, kontrolu ribarstva koju, koju koordinira središnjica. To znači da mjesec dana barem 5000 osoba iz naše službe sudjeluje u tim inspekcijama te naravno e, plovola, plovila. Evo, samo da malo skrenem e, s teme. Recimo za spašavanje imamo službe i plovila koja su namijenjena upravo za to i to nisu iste, e, ista plovila koja koristimo za e, inspekciju. Um, operacije spašavanja koje obavljamo svaki dan i koje oduzima jako puno sredstava je u kanalu e, Sicilijskom kanalu. No što se tiče aktivnosti uz ostalu Italiju, naravno i tamo ima nešto, ali to je u principu uobičajeno. 170 tisuća smo spasili prošle godine kad je riječ o imigrantima. A što se tiče e, ribarstvo, vraćanje brodica tek oko desetak tisuća osoba, tako da vidite da je napor bitno e, drugačiji. Da se sada vratim na ono što sam rekao. Organizacija je organizirana piramidalno. Te se kampanje provode sve zajedno i to je rezultat podataka koje sam vam malo prije dao. Odnos s ribarom. Mi kontroliramo cijeli lanac od plovila na moru, dakle gdje odlazi ribariti, tablice, e, dimenzije mrežnog oka i tako dalje. Do tanjura. Dakle, cijeli lanac. I budući da imamo mogućnost kontrolirati cijeli lanac, jasno je da postoji određen poseban odnos sa ribarima. Zato što ribari kada dolaze u Lučku kapitaniju ne dolaze samo zbog e, ribarskih, ribolovnih povlastica i tako dalje, već i zbog inspekcija koja se odnose na sigurnost e, plovidba plovila. Dolazi isto tako zbog različitih postupaka za ukrcaj i iskrcaj e, drugog osoblja ili posade. Tako da vidite da u Italiji smo vrlo centralno organizirali sve što se tiče tog ribarskog lanca. E, isto tako smo u Italiji oformili bazu podataka i središnjica, nacionalna središnjica ima podatke o cijeloj periferiji. Imajte na umu da diljem cijele obale imamo 300 ureda, tako da smo poprilično detaljno raspoređeni diljem cijele talijanske obale. Tako da, podaci se razmjenjuju neprestano, imamo tu bazu podataka koja se odnosi na ribolovne aktivnosti. Znači sve inspekcije koje se provedu, sve e, kazne, to je sve sadržano u toj bazi podataka. Tako da u trenutku kada kroz e, druge informatičke sustave, ako biste željeli e, dobiti te podatke u Europsku agenciju, mi smo spremni, tako da jednostavno dovoljno je dakle, kliknuti i mi smo vam u stanju poslati sve podatke koje imamo na raspolaganju. Ponovit ću još jedan važan podatak kojeg sam malo prije dao. Samo 2015. smo obavili 63 tisuće kontrola. Tih 63 tisuće kontrole na moru i tisuća, zato što jako puno toga se odvija na moru, dakle sabljarke, na tuna i tako dalje, e, prilikom iskrcaja 33 tisuće. E sada, kad zbrojimo ta dva broja, dolazimo do 45-46 tisuća kontrola na moru i na točkama za iskrcaj. Ako imamo 12,5 tisuća plovila, to znači da se svako plovilo kontrolira četiri puta godišnje. Eto, to je da vidite malo e, ideju, da dobijete malo sliku. Odnos sa ribarom je vrlo dobar. Kada dođu evropske direktive, mi organiziramo i edukaciju i obavještavanje e, ribara. Upravo zbog ovakve distribucije, zbog 300 ureda koji se između ostalog briju, brinu i za ribare, e, preko tih ureda imamo direktan kontakt sa ribarima i dakle educiramo ih i informiramo. Tako da ribar gleda na lučku kapetaniju kao na strogog oca zato što spreman je surađivati, ali svakako broj kontrola, a sve su kontrole dokumentirane, e, taj je broj znatno dakle, velik. Kakve vrste kontrole provodimo? Upravo zbog toga što e, pokrivamo cijeli lanac. Dakle, kontroliramo oznake, zatim higijensko-sanitarni dio, nezakonit ribolov, komercijalne prijevare, e, nedovoljni uzrast riba, pet, ribarenje u zaštićenom području, dokumenti koji su na plovilu, sigurnost plovidbe, e, samo plovilo, motor i tako dalje. Zatim kvote za plavoperajnu tunu, e, mreže, lebdeće mreže i tako dalje. Stvarno kontroliramo sve. Što se tiče instrumenta, što se nas tiče, dakle, ES i VMF funkcioniraju kako treba. Tako da u principu, u principu niti sa sustavom za praćenje plovila, niti sa elektroničkim bilježenjem i izvještavanjem nemamo nikakvih problema, sve možemo s time kontrolirati. Zatim, budući da flota ima na raspolaganju oko 500 E, jedinica za kontrolu na terenu, to jest na moru. Dakle, ni to nemamo probleme. I, znači, ne kontroliramo samo velike distribucijske centre ili riblje tržnice, već odlazimo i na more. E, sustav kaznenih bodova kod nas funkcionira. Budući da strašno pazimo, rekao sam, davao sam vam prije nekakve brojeve, mi smo između oduzimanja povlastica za ribolov i oduzimanja e, dozvole zapovjednicima, dakle ima, skupili oko 7000 bodova, više od 7000 bodova, oduzeli smo preko 20 e, povlastica i e, smijenili isto toliko zapovjednika. Dakle, imamo 12,5 tisuća plovala, plovila na 8 km obale. I mislim da taj sustav daje dosta dobre rezultate. Što se tiče inspektora, kao što sam rekao prije, imamo 200 inspektora za Europsku uniju te 200 e, inspektora naše lučke kapitanije. I što se tiče edukacije inspektora, mi koristimo priručnik Europske ribarske agencije i u principu nemamo nikakvih problema s time. Što se tiče usklađivanja kontrola, na Mediteranu znamo da zemlje koje su na obalama sredozemlja, kad je reč o sabljarki i o plavoperajnoj tuni, da dolazi do razmjene inspektora. Tako da i to, dola, i to onda postaje mm, moment za razmjenu iskustava i praksi. Tako to se stvarno događa. Zemlje mm, koje su na obalama sredozemlja razmjenjuju svoje inspektore prilikom provedbe tih kontrola. Evo, ja bih tu sada stao. E, hvala vam na pozornosti. Hvala, admirale. E, Gospodje Stil, želite li e, završiti? Hvala vam. Već znam da su do sada svi umorni, no samo bih željela ukratko odgovoriti na sva pitanja. Prije svega, prije Božića sam na Harvardu pohađala jedan tečaj o tome kako biti dobar regulator, kako strateški voditi regulatorno tijelo. Prvo pitanje koje su nas na tečaju pitali je bilo kako znate da li dobar posao odrađujete kao regulator. Jedan od odgovora je bio po broju inspekcija. To je bilo zapravo prvo pitanje koje, smo, koje nam je danas upućeno. U Irskoj provodimo 2745 inspekcija godišnje, a prošle godine 45 od njih dovele se do pojedinih slučajeva gdje su otkriveni problemi. No da li to znači da kao regulator odrađujemo dobar posao? Ne nužno je. Na kraju se sve, sve svodi na rizik plovela koja kontroliramo. Dakle, da skočimo sa prvog na zadnje pitanje koja je jedna stvar koju bismo dodali zakonodavstvu? E, podaci za informirati našu procjenu rizika da ne bude nikakve razlike između obalnih država i država zastava, tako da kada provodimo e, taj izniman broj inspekcija poput Taljana ili nešto manji broj kao mi u Irskoj, da zapravo e, nešto i napravimo s time. A to me dovodi do druge želje, znam da ste pitali za jednu samo, ali druga je da ne mjerimo samo kontrole, već da gledamo i naš rad e, oko napređivanja situacije. Njemački kolega je rekao fantastična stvar, ako ne surađujemo sa industrijom nećemo nigdje doći. Dakle, ako bismo ikako uz pitanje kontrola razmatrali kako promovirati to, kako stvoriti kontrolu poštivanja regulative u svakoj državi članici, dakle, to bi bilo dvije osnovne stvari. Postoji niz drugih pitanja o osposobljavanju zaposlenika, svi se sredotočujemo na to i iznad nacionalnog prosjeka smo kada dolazi do osposobljavanja i pokušavamo obuhvatiti sve. Ali da se nadovežem na ono što sam ranije rekla, to je potrebno uskladiti u pojedinim zemljama, to je vrlo, vrlo važno. Što se tiče super koća, Vratila bih to pitanje ponovno na pitanje rizika. Moramo razmotriti pojedine rizike. Za plovilo koje duže vrijeme provodi na moru i ne pristaje toliko često, e, ne možemo brojati samo kontrole tijekom iskrcaja. Tako nećemo pokriti sve opasnosti. Dakle, ponovno trebamo gledati konkretne e, kontrole temeljene na konkretnim rizicima. Ti rizici moraju biti ugrađeni u ono što radimo. I za kraj veliko hvala na sjajnim izlaganjima i pitanjima i isprika, jer kada ste spomenuli eh, pilu, Slažem se, uloga regulatora je da se nadovezuje na rad e, zakonodavaca, ali ono što sam željela reći, što sam možda bolje trebala istaknuti, je da regulator kad kada može vrlo snažan signal dati o tome da zakonodavstvo možda ne dovodi do promjena koje su e, bile cilj. I zbog toga mislim da zapravo glas, glas regulatora može biti vrlo e, važan i reći da se ponašanja mijenjaju, da zakonodavstvo funkcionira ili pak da upravo učinak koji postižemo je suprotan. A ako nemamo harmonizaciju, potrebno usklađivanje, ako svi istodobno ne radimo iste stvari, učinak će biti zapravo suprotan. Ljudi će reći, ljudi mogu izvući se sa prekršajima. Dakle, radi se o transparentnosti. Ako netko smatra da e, se svi mogu izvući sa bilo kakvim ponašanjem i ponašanje te osobe će se pogoršati. Dakle, ako ne dođe do usklađivanja, na kraju krajeva ćemo možda čak imati više nezakonitog dibolova eh, nego prije. Toliko. Hvala. I ponovno sam se držala vremena. Merci beaucoup, Madame Merci. Eh. Hvala vam puno. Zahvaljujem svim govornicima. Zbilja na visokoj razini ovog javnog saslušanja. Izuzetno visoka kvaliteta i želim vam čestitati u tom smislu. Želim također zahvaliti kolegama, isto tako na relevantnosti njihovih e, pitanja, tome što su se posvetili ovom pitanju. Imali smo zbilja e, neophodnu i vrlo interesantnu raspravu. Mogu reći da, dragi kolege, sada je e, na nama da reagiramo. Izabel Toma je ona koja ima nadležnost nad izvješćem i ti tu moraš sada reagirati. Zahvaljujemo tajništvu, zahvaljujemo prevoditeljima na ovom e, dugom ali interesantnom danu. I sada vas pozivam na koktel našeg odbora koji će se e, odviti u e, zgradi PHS u prostoru Jehudi Menuhin i to od 19.30. Ako ne, vidimo se sutra u 9 sati. Sutra u 9 sati. Zašto 9.30? U 9. Sutra sa gospodinom Cezarom Debenom. Hvala. Oui,